Nadam se da nećemo previše kasniti i da ćemo moći glasovati na vrijeme. Želim vam svima dobrodošlicu na ovaj sastanak, a sada ću vam reći kako će se održavati ovaj sastanak. Točka broj 16 koja je točka o proračunu će se odgoditi za sastanak koji će se održati u sedmom mjesecu. I to iz više različitih razloga, naročito zbog toga što će danas više zastupnika morati otputovati u Milano. Zbog toga e, ćemo ovu izmjenu sada usvojiti i preći ćemo odmah na glasovanje. Dakle, izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije. Ovdje imamo izvjestitelja gospodina Gizekeja, a nadležni odbor je odbor za proračune. A sada ću odmah predati riječ gospodinu Servama koji vrlo dobro poznaje ovu temu, bolje nego ja. Je li on tu? Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Kollege Savama ist, glaube ich, nicht Evo, kolega Savama nije ovdje. Mi sada imamo mišljenje za odbor za proračunski nadzor. Mi smo intenzivno raspravljali 121 amandman i mislim da možemo odmah početi sa glasovanjem o tome što se mene tiče. Zadnjih uvah to do głosowania. Dobro, ako nemamo drugih primjedbi, onda prelazimo na glasovanje. Znači, pierwszy kompromis A, głosowanie elektroniczne. Kompromisni amandman A, dakle glasujemo elektronskim putem. Gospodin Dantan je zaboravio svoju karticu, to ćemo uzeti u obzir, naravno. Dakle, kompromisni amandman A, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dakle, ali ovdje imamo, dakle, dodajemo jedan glas zbog toga što trebamo računati i glas gospodina Dantana. Sada prelazimo na amandman 35. Dignite ruku. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 36 za. Usvaja se. Kompromis B. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se jednoglasno i uzimamo u obzir i glas gospodina Dantana. Amandman 43, gospodina Kaputo, za, protiv, odbija se. Amandman 44, za, protiv, odbija se. Amandman 45, za, Hvala, usvaja se. Amandman 46 za. Usvaja se. Amandman 47 za. Hvala, usvaja se. 48 za. Hvala. Amandman 49 za. Protiv. Odbija se. Amandman 50 za, protiv, odbija se. Želite provjeriti? Ne, u redu. Kompromis C, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I sada imamo previše glasova za ECR. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 59 za. Protiv. Odbija se. Amandman 60 za. Protiv. Odbija se. 61 za. Protiv. Odbija se. 62 za. Protiv. Odbija se. 63 za. Usvaja se. 64 za. Usvaja se. 65 za. Protiv. Mislim da se odbija, ali ćemo to provjeriti. Provjera, dakle otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 65 za. Hvala, usvaja se. 66, 67 za. Protiv, usvaja se. 68 za, protiv, odbija se. Amandman 70 za, hvala, usvaja se. 71 za, protiv. Mislim da je usvojeno, ali ćemo provjeriti. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Uz malu razliku. 72 za, protiv. Ovo ćemo provjeriti. Dakle, amandman 72. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Imamo previše SND glasova izgleda. Zatvaram glasovanje. Ponovno ćemo glasovati o amandmanu 72. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Gospodin. Gospodine Jar, molim vas, nemojte dekoncentrirati kolege. Amandman 73. Za. Hvala, usvaja se. 74. Za. Protiv. Odbija se. 75. Za. Protiv. Odvija se. 76 za. Hvala, usvaja se. Kompromis D. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I naravno uzimamo u obzir i ovog puta glas gospodina Zantana. Sada prelazimo na 87. Predlažem da glasujemo zajedno za amandmane 87 do 91 za, protiv, odbija se. A, ne želite skupno glasovanje. Dobro. Onda prelazimo na amandman 87. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 88 za, protiv, odbija se. 89 za, protiv. Ovo ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 90. Za. Protiv. Ovo ćemo provjeriti. Dakle, amandman broj 90. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 91. Za. Protiv. Odbija se. Kompromis E. Za. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na devedeset 95 za. Hvala, usvaja se. Kompromis F. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 103. Za. Hvala. Protiv. Usvaja se. Amandman 104 za, protiv, odbija se. 105 za, ovo ćemo provjeriti, dakle amandman 104, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Amandman 105 za. Hvala, usvaja se. Amandman 106 za. Protiv. Odbija se. 107 za. Hvala, usvaja se. 108 za. Protiv. Odbija se. 109 za. Hvala, usvaja se. Možemo li sada glasovati on blok za amandmane gospođe Scott Kato ili ste protiv toga? Dakle, od 110 do 120. O amandmanu 121 ćemo glasovati odvojeno. Dakle, od 110 do 120. Skupno glasovanje za. Protiv. Odbija se. Amandman 121 za. Hvala, usvaja se. Amandman broj 1 za. Usvaja se. Amandman broj 2 za. Usvaja se. Tri za. Hvala, usvaja se. Amandman broj četiri za. Hvala, usvaja se. Amandman broj pet za. Usvaja se. Šest za. Usvaja se. Kompromis G. Elektronsko glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvoram glasovanje. Hvala, sve se. Prelazimo na amandman broj 12. Za. Protiv. Odbija se. Amandman broj 13. Za. Protiv. Odbija se. 14. Za. Hvala. Protiv. Ovo ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Jedan glas manje, dakle. Evo, kao što vidite, svaki put kada nismo sigurni, prelazimo na elektronsko glasovanje. Slažete se s tim? Dobro. U svakom slučaju rezultat ostaje isti. Amandman broj 15. Za, protiv, odbija se. Amandman broj 16. Za, osvaja se. 17. Za, protiv, odbija se. Kompromis H. Ne, moramo provjeriti amandman broj 17. Otvoram glasovanje. Hvala, zatvoram glasovanje. Odbija se. Kompromis H. otvoran glasovanje. zatvoran glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman broj 21 za protiv, odbija se. Možemo li sada glasovati on blok? A ne, ne, amandman 22 najprije. Dakle, za. Hvala, usvaja se. Sada možemo li glasovati za ostatak amandmana on blok? Ne. Dobro, amandman broj 23 za, protiv, odbija se. 24 za, protiv, odbija se. 25 za, protiv, ne vidim ovdje sa moje lijeve strane dižete li ruku ili ne. Dakle, provjeravamo amandman broj 25. Amandman broj 25, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Tu imamo vrlo malu razliku. 26 za, protiv. Odbija se. Sada ćemo glasovati o cijelom nacrtu rezolucije. Dakle, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala. Hvala na pomoći. Sada prelazimo na izvješće gospođe Paulsen. Jučer nam je gospođa Paulsen opisala svoje izvješće. Mi smo e, joj čestitali na njemu. Želite uzeti riječ? Izvolite. A, dobro, dakle, jučer ste rekli sve što ste imali za reći. U redu, onda sada prelazimo na glasovanje. Glasujemo o rezultatu trijaloga Dakle, poimenično glasovanje, Otvoran glasovanje. zatvoran glasovanje. Usvaja se. Želi li netko uzeti riječ? Ne. Komisija? Dobro. U tom slučaju možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda, to je točka broj 11. Predstavljanje studije o razmjeru nezakonitog prisvajanja obradivih površina u Europskoj uniji. Počet ćemo sa izlaganjem u kojem će biti opisan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 analiza ta... Mislim da smo sada imali dovoljno dugu stanku, a prelazimo na 11. točku. Dakle, radi se o studiji koja govori o razmjerama fenomena nezakonitog prisvajanja obradivih površina u EU. Imamo jako puno dokaza koji nam pokazuju da je ovo fenomen koji se sve više i više pojavljuje u Ruskoj uniji. Ova studija će nam reći koji su razlozi za takvu praksu i također će nam reći kakav utjecaj ovo nezakonito prisvajanje obradivih površina ima na e, neovisnost Europske unije po pitanju prehrane i kakav utjecaj ima na okoliš i regionalni razvoj. Ova analiza će nam pokazati je li ovaj fenomen povezan sa nekim drugim pitanjima poljoprivrednim pitanjima, pitanjima poljoprivrednog zemljišta i ukazat će na to da trebamo imati još bolje upravljanje poljoprivrednim zemljištima u Europi. Sada želim pozdraviti autore ove studije, gospođu Silvija Kej i gospodina Jonatana Pueša. Kao što je to i uobičajeno, prije same rasprave ćemo saslušati stručnjake koji su sa nama, nakon toga ćemo otvoriti raspravu. A vi ćete onda imati priliku odrediti redoslijed govornika. Izvolite. Thank you very much. Hvala vam lijepa. Prvo bi se željeli zahvaliti odboru za Agri što su nam odvojili vrijeme kako bi vam ovdje prezentirali u ime našeg instituta, transnacionalnog instituta, ovaj novi fenomen koji poprima vrlo zabrinjavajuće razmjere. Ja sam Silvija Kej, inače radim u TI-u, dakle ukratko transnacionalnom institutu, koji je zapravo jedan međunarodni think tank koji razmrte čitav niz liberalnih e, politika danas na području poljoprivrede, kao što je recimo pitanje zakupa i ostalog vezanog i za zajedničku poljoprivrednu politiku i kao i perspektivu. I mi ćemo, kolega Jonathan Poh, ja ćemo zajedno predstaviti ovu našu studiju. Dobar dan svima, zovem se Jonathan Fejuš, ja sam također jedan od stručnjaka koji će govoriti o problemu prisvajanja zemljišta u Europi. Ključni argumenti koje ćemo danas iznositi i su sljedeći. Mi vjerujemo da se samo po sebe ovo što se događa sa obradivim površinama poljoprivrednim u Europi da je vrlo zabrinjavajuće i mislimo da različiti strani elementi, netipični elementi preuzimaju kontrolu nad ogromnim količinama obradive površine što bi trebalo alarmirati evropske vlade. Ali sada da vam prezentiramo nekoliko naših početnih nalaza i kako ćemo strukturirati prezentaciju. Zatim ćemo vam na drugom mjestu pokušati objasniti koji su glavni motivi za upravo ovo prisvajanje poljoprivrednih površina. Treće ćemo pokušati preuzimanje obradivih površina povezati sa drugim gorućim problemima u tom poljoprivrednom sektoru Europi danas, koji se naravno širi na ostale sektore života i na kraju ćemo dati nekoliko preporuka za politiku i opcija kako bi se mogli reagirati da se izmijeni taj trend i da se zaustavi ovakva jedna ogromno eh, otimanje, da ne kažemo i preuzimanje obradivih poljoprivrednih površina. Dakle, prvo nekoliko naših početnih nalaza što smo utvrdili ili kad smo se pozabavili time. Inače da vam dam nekoliko kratkih metodoloških napomena. Neću ići u velike detalje, sasvim sigurno vam već poznate te stvari, ali da eliminiramo neke od problema koji se tu nameću kada se počnemo baviti pitanjem preotimanjem poljoprivrednog zemljišta. Prvo, šta to znači, koja je definicija tog pojma? To je dakle e, nešto što se otima ishodišnoj namjeni i tradicije Europe i služi velikim poduzećima za investiranje novaca. Uglavnom to su vrlo problematične transakcije, kupnje ili uzimanje pod zakup, a zatim to prelazi u strano vlasništvo najčešće, znači otuđuje se od samih matičnih vlasnika i ljudi koji žive na toj zemlji. Također, vrlo često i zemlje u kojima se nalazi ta obradiva površina igraju neku ključnu ulogu, odnosno njihovi predstavnici. Zatim, pretpostavka da se Europa nalazi izvan ove globalne pojave na svijetu, a to je ogromno kupovanje ogromnih površina obradive zemlje koje je potpuno kriva, budući da se to događa i u Europi i naša studija je tu grešku uspjela ispraviti. Događa se u Europi, i čak i evropski e, sudionici u tome djeluju, ali u svakom slučaju pogađa evropske države, Evropsku uniju. Mm, dakle, da razumijemo šta znači to oduzimanje, to je jedna vrlo evropska priča i mi smo razvili jednu evropsku perspektivu i povijesni pregled kako je do toga uopće, kako je to počelo i kako se to dalje razvijelo i koja je predpovijest cijele priče. Dakle, to u Europi uključuje različite nestandardne, prevelike kupnje i razne druge transakcije sa poljoprivrednim zemljištem, kad kada su u pitanju tisuće i tisuće hektara. I, dakle, oni isto tako kada otkupljuju tako tu veliku zemlju, oni odlučuju o tome ko će i kako koristiti tu zemlju, na koje vrijeme. To znači predstavlja jednu, oni se kompletno fokusiraju na osuđivanje i oduzimanje te zemlje i nakon što se to zemlje, ta zemlja obradiva prisvaja, ona se počinju ti posjedi koncentrirati. I možemo pretpostaviti da se tu događaju različite prakse koje nisu u skladu, kao što smo već rekli, sa europskim politikama poljoprivrednim. I na kraju odbor je primijetio da je to, dakle, apsolutno jedan prekid europskog tradicionalnog modela poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava, kao i dosadašnjih uobičajenih veličina naših farmi i gospodarstava u Europi šta je naša studija prvo utvrdila? Prvo, koliko je veliko to otimanje i preuzimanje zemlje? Mi smo pogledali agregirane podatke iz nacionalnih statističkih pregleda, međutim vidjeli smo da i kod e, tih podataka puno toga nedostaje. Vidjeli smo da u Europskoj imamo strane investitore i koji su od 2015. od ožujka 2015. ove godine ukupno zaključili ugovore i preuzeli ukupno 166.359 hektara. Međutim, mi se e, bojimo da to što smo uspjeli utvrditi je jedna grubo pocijenjivanje, odnosno da je to puno pre malen podatak za ono koliko se toga de facto dogodilo i koliko je de facto zemlje promijenilo vlasništvo. E, imamo 13 različitih pojedinačnih slučajeva u 13 različitih država koje smo objavili u našem izdanju ruke dalje od poljoprivrednog zemljišta, tako se zove publikacija našeg instituta u kojem smo pokazali koliko važni dijelovi zemlje se osim onog što se u službenim bazama podataka i službenim objavama različitih država e, promijenilo vlasništvo. Mi znamo da u Poljskoj i Mađarskoj su najveći takvi u Mađarskoj recimo otprilike milijun hektara zemlje je preko različitih e, ugovora o kojima se ništa ne zna jer su to takozvani pocket ugovori, džepni ugovori preuzeti iz Amerike, dakle ekskluzivno pravo nekog posrednika da prodaje tu zemlju plus e, potpuna diskrecija koja je na koncu stupio u vlasništvo te zemljišta, promijenilo vlasništvo. Zatim imamo recimo vrlo često lažne vlasnike ili paravan vlasnike gdje strane kompanije koje žele investirati plaćaju nekom domaćem ili firmi ili nekom pojedincu da za njih nastupa kao vlasnik i kupac zemlje. Oko 200 tisuća hektara zemlje su recimo strani strani investitori kupili u zapadnoj Pomerani, dakle jednom dijelu Poljske, primjerice, samo na jedno, u jednoj maloj regiji. Zbilja, oduzimanje i otimanje poljoprivrednih površina u Europi zaista postoje vrlo, vrlo veliko i predstavlja jednu ozbiljnu prijetnju. Što se tiče opsega samog oduzimanja i otimanja te zemlje, preuzimanja, posebno mm, se to koncentrira na istočnu Europu, gdje se to događa, uglavnom u istočnoj Europi, ali ne isključivo. Najveći su takvi primjeri zabilježeni u Mađarskoj Poljskoj, kao što smo rekli, ali i u Bugarskoj i Rumunjskoj. Što se tiče same prirode tog, tak vrste tog prisvajanja obradivih površina, našli smo da je puno investitora različitih aktera umješano. Bilo da su to recimo mirovinski fondovi, osiguravajući privatni investicijski fondovi kao i različiti brokeri i posrednici i nastaje jedan čitav nova proziv je nastao u tim zemljama, takozvani land, dakle brokeri za i posrednici za prodaju, preprodaju poljoprivrednih zemljišta. Kao što sam već spomenula, mnogi od tih mnogi od tih ugovora i kupnje i nakon toga koncentracije obradivih površina su za sobom povukli i stvaranje koncentriranih ogromnih farmi. Recimo u Rumunjskoj imamo jednu libanonsku grupu koja 65 tisuća hektara zemlje površine obradive kontrolira koju su oni koncentrili, dakle jedna investicijska skupina iz Libanona primjerice. Mislimo da je to jedan do sada još ograničen, ali kontinuirani fenomen. Kažem ograničen zato što je to još uvijek se ograničava na dijelove nekih zemalja članica, ali on je kontinuirano prisutan i polako prodire i širi se dalje i vidimo da se to recimo širi i preko granice Europske unije u Ukrajinu, Srbiju, posebno u zemlje koje graniče sa samom Unijom. I odatle proizvodnja ide u razne dijelove svijeta, recimo ova libanonska skupina tamo izvozi svoju hranu pretežito u, na Bliski istok ili u Afriku. Ali u svakom slučaju e, to je jedan vrlo problematičan fenomen i zaslužuje veliku pozornost nacionalnih vlada i Europske unije. Hvala, sada ćemo govoriti o pravnom okviru, naročito o učinku pravnog okvira Europske unije na e, poljoprivredna zemljišta. Ovdje u izvješću imamo četiri europske politike koje imaju izravan ili neizravan utjecaj na poljoprivredna zemljišta. Imamo, na primjer, režim unutarnjeg tržišta, politika za okoliš i politika za teritorijalnu koheziju. Ja ću najprije govoriti o unutarnjem režimu kao i o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Što se tiče zajedničke poljoprivredne politike, koja je povezanost sa poljoprivrednim zemljištima? Učinak zajedničke poljoprivredne politike je dokazano, dokazan da na sve druge politike, naročito strukturne politike. Veoma često čujemo da Europska unija nema nadležnost nad zemljištem, no što se tiče poljoprivrednog zemljišta, tu je učinak zajedničke poljoprivredne politike veliki. Zbog čega? Zbog, to, zbog izravnih plaćanja koji se temelje na površini poljoprivrednog zemljišta. O tome se razgovaralo i za vrijeme pregovora o reformi, o novoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici i tu se govorilo najprije o veličini poljoprivrednog zemljišta, zatim vrsti proizvodnje, e, površini obradivog zemljišta i ugovoru kojeg ima poljoprivrednik e, za to poljoprivredno zemljište, ovisno o tome je li vlasnik zemljišta ili ima to zemljište u zakupu. Dakle, kao što možemo vidjeti, otprilike 1% se odnosi na e, Francusku, a za Rumunsku 1% poljoprivrednika dobije otprilike 51% dobiti od zajedničke poljoprivredne politike. Ovdje vidimo e, tri zaključka. Što je veće poljoprivredno zemljište, to će više dobiti potpora. Dakle, najveća poljoprivredna zemljišta će imati privilegiran status. Zatim, vidimo da imamo sve manje i manje poljoprivrednih zemljišta u Europi. Između 2005. i 2006. godine poljoprivredna zemljišta od 5 hektara su se smanjila za 3%, a sve veća poljoprivredna zemljišta se povećavaju, naročito u istočnoj Europi zbog praga koji je određen od 5 milijuna eura kako bi se mogla dobiti pomoć u okviru ZPP-a. Tu zapravo se radi o indirektnoj konkurenciji. Zatim, treće, industrijski model kojeg promovira zajednička poljoprivredna politika po, s vremenom upoznajemo nedostatke ovog modela, jer obično se radi o poljoprivrednim gospodarstvima koja su specijalizirana, odnosno nisu dovoljno otporna na varijacije na tržištu i imaju negativan utjecaj na okoliš, naročito po pitanju klimatskih promjena. Ovo izvješće pokazuje da nužno moramo uravnotežiti raspodjelu e, pomoći u okviru zajedničke poljoprivredne politike onim poljoprivrednim gospodarstvima koja poštuju okoliš i na kojima se otvaraju nova radna mjesta, na kojima se proizvode proizvodi sa velikom dodatnom vrijednošću i koja proizvode proizvode za lokalno stanovništvo. Sada ću govoriti o drugoj politici koja ima velik utjecaj na poljoprivredna zemljišta, a to je unutarnje tržište. Unutarnje tržište posluje po određenim pravilima. Poljoprivredno zemljište se smatra e, nepokretnim dobrom, to je ono što je rekao Europski sud prave. Također, moramo naglasiti koje je načelo unutarnjeg tržišta. Moramo ukloniti prepreke koje se koje su suprotne e, slobodama kretanja kapitala, usluga i e, dobara. Moramo omogućiti poljoprivrednim proizvodima da sasvim slobodno budu stavljene na tržište, ali to se ne može primjenjivati samo na ono što se proizvodi na poljoprivrednim zemljištima, zbog toga što su poljoprivredna zemljišta, kao što smo rekli malo čas, se smatraju nepokretnim dobrom. Stoga moramo uzeti u obzir i e, pravila vezana uz gospodarstvo. Moramo znati da poljoprivredno zemljište ima e, socijalno, kulturno i gospodarske aspekte. Sada predajem riječ Silviji. E, Evo, temeljeno nam što je Jonathan upravo rekao, mora se postaviti ovo glavno i duboko pitanje, što u kojoj mjeri je opcionalno zapravo izdvajati ovome Um, poticaje za obradive površine koje su promijenile svoje vlasništva, svoje vlasnike. Vidite, kad pogledate ovaj slajd, vidite kako je izgledala koncentracija tih obradivih površina u Europi. Stupanj koncentracije zemlje takav da otprilike 1% farmi kontrolira 20% obradovnih površina, 3% 50% obradivih površina, a 80% gospodarstava kontrolira 14,5% kompletnih obradivih površina. I mislimo da to nije baš demokratski i da je zapravo u sukobu sa kompletnom strukturom Europske unije i načelima na kojima se temelji zajednička i poljoprivredna politika kao i tradicija i to smo mi dalje detaljno istražili u svojoj studiji. Uglavnom, je dovelo do jednog, između 2003. i 2010. su broj e, gospodarstava ispod 25 hektara se smanjio za 25%. Uglavnom mladi farmeri odlaze, napuštaju svoje gospodarstva, potpuno su ruralna područja, gube vitalnost, dolazi do degradacije tla, uništanja, uništenja tla, uništenja raznolikosti I dobrim dijelom je ugrošena i sigurnost naše opskrbe hranom. Osim toga, to je i model za koji možemo reći da predstavlja latentne, ako ne baš i izravne prijetnje danas. Uglavnom, samom održivosti velikim eh, poljoprivrednim kooperacijama i zadrugama, ali koje isto tako su prisiljene vrlo često na stečaj jer ne mogu opstati u toj konkurenciji, a da ne govorimo već o tome koliko je malih gospodarstava nestalo i de facto nestaje. I to ima isto tako jednu perspektivu da se ne pretvori opet u potencijalno financijske mjehure kao što je to bilo sa velikim krizama, sa različitim investiranjem u tržište nekretnina i ostalo korisni podaci o ovom otimanju, odnosno presvajanju obradivih površina u Europi još uvijek ne postoje. To smo mi više puta ovdje iznijeli u našem studiji, ali mislimo da bi se trebao stvoriti jedan observatorij za pitanje vlasništva E, poljoprivrednih površina za čitavu Europu koji bi bio naravno povezan i sa katastarskim uredima i sa zemljišnim knjigama i sa dakle svim službenim izvorima gdje se takve transakcije moraju registrirati. Vjerujemo da bi to mogao biti jedan vrlo važan korak da se onda stvori jedna relevantna baza podataka o stanju stvari koje vlasnik čega u tom, kod takvog zemljišta u Europi i kako tu dilovi idu i kako se odvijaju poslovi. Naravno, ako se svede zemlja danas u skladu sa e, na nekim načelima na kojima baš funkcionira Europski sud pravde, onda se poljoprivredno zemljište može tretirati kao roba, a ono mora naravno u skladu sa europskim načelima imati slobodan protok kao protok kapitala, tako i robe. Prema tome, tu se ne mogu u skladu sa nekim europskim načelima baš donijeti neka velika ograničenja, ali se mogu donijeti u vezi koncentracije i namjene. Ovo izvješće pokazuje da, da u Europi nemamo dovoljno zemljišta. Na temelju kojih kriterija smo to utvrdili. Direktiva o e, europskom katarstvu je usvojena 2012. godine i znamo da privatni akteri međunarodne organizacije kao i nevladine organizacije država članica su se borili za to, te je stoga to usvojeno jednoglasno. Europska unija je učinila mnogo da promovira svoja načela čak i izvan Europske unije. Među ovim kriterijima imamo kriterije kao što je transparentnost, uzimanje u obzir e, ranjivih i marginaliziranih e, skupina. U Europi ovo izvješće pokazuje da se e, poljoprivrednici, naročito koji se bave obiteljskom poljoprivredom, trebaju smatrati kao ranjive E, i marginalizirane skupine u ovom slučaju. Radi se o veoma teškom pitanju, te stoga pozivamo države članice i europske institucije da budu hrabre i da definiraju svoje odgovornosti te da ispune svoja obećanja ovo e, što stoji u izvješću samo preporuke, a to je da se definira okvir koji će se temeljiti na direktivi o katastru i u okviru ovih preporuka moramo imati jasne i e, jasne ciljeve koji bi trebali postati pravno obvezujuće za države članice. Vidjet ćete ovdje da predlažemo u okviru nove e, zajedničke poljoprivredne politike određene pragove koji imaju za cilj dekoncentraciju poljoprivrednih zemljišta, te na kraju izvješća dajemo preporuke kako bi se bolje koristile fakultativne mjere. Kombinacijom ovih fakultativnih mjera možemo postići veoma interesantne rezultate, Naravno što se tiče e, plaćanja koji se ponovno raspodjeljuju, koji se mogu primijeniti na e, pragove za e, potpore, naročito za ona poljoprivredna gospodarstva koja e, dobivaju više od 150 tisuća eura godišnje i one pragove koji su utvrđeni u E, istočnoj Europi i koja ne omogućavaju najvećem broju poljoprivrednih gospodarstava da dobiju potporu. Također, za vrijeme revizije proračuna za 2017. godinu smo dali par preporuka i preporuke za sljedeću reformu zajedničke poljoprivredne politike koja će se održati 2020. godine, ali o kojoj trebamo već razmišljati sada. Zaključno, ovo izvješće želi promovirati usvajanje adekvatnih E, zakona od strane država članica i Europski sud je rekao da se mora iskazati veća fleksibilnost kako bi države članice mogle usvojiti odgovarajuće zakonodavstvo i kako bi se promovirala razmjena dobrih praksi između država članica, a o tome se detaljno govori u izvješću. Dakle, na kraju moram vas e, napomenuti na činjenicu da države e, moraju bolje utvrđivati broj poljoprivrednih zemljišta i moraju preuzeti obvezu za male poljoprivrednike i moramo priznati da e, se zemljištem ne može upravljati samo uzimajući u obzir e, gospodarske kriterije, već isto tako kulturne i socijalne kriterije. Hvala. Bardzo dziękuję. Bardzo Hvala. Hvala na ovom zanimljivom izlaganju. Sigurno će biti dosta pitanja. Ja bi najprije se zahvalio našim stručnjacima koji su nam održali jako dobre izlaganja, ali bih htio znati koji su izvori vaših informacija. Dakle, ste dobili ove podatke, jer sve ovo ima politički značaj. Dakle, koji je izvor? A drugo, Moramo govoriti o problemu procjene instrumenta. Instrumenta s kojim raspolaže Europska unija. I moramo znati s kojim instrumentima raspolažu države članice. Slažem se s vama, gospođo. I smatram da zemljište se ne treba smatrati standardnim e, proizvodom na tržištu, ali, na, ali kako bismo mogli definirati onda određena načela koja su već usvojena i koja se primjenjuju na tržištu i koja se također primjenjuju i na poljoprivredna zemljišta. Mislim da je ovo zaista e, značajna tema za mnoge države članice. Naravno, koncentracija zemljišta je također problem. Ispričavam se, možda zloupotrebljavam ovu privilegiju što predsjedavam ovim sastankom, ali evo sada ću predati zapravo riječ zastupnicima. Neću dalje duljiti. Hvala lijepo, evo imam čast da mogu prva govoriti, što me jako veseli. S moje strane vam želim srdačno zahvaliti na ovom predavanju. Neki put imam osjećaj da se mi zadržavamo sa malim stvarima i zbog tih malih stvari i sitnica zaboravljamo kakve se velike stvari i velike pokreti oko nas u Europi događaju. Upravo ova preraspodjela poljoprivrednih površina koju ste vi krasno prikazali je nešto što se polako, polako događa u zemljama članicama, ali to je jedan fenomen koji će teško i isključivo negativno dugoročno se odraziti na sve nas Mislim da ne mogu naći ni jednu jedinu pozitivnu stvar u tome koja bi se koja bi opravdala to da sve manje i manje ljudi posjeduje sve više i više poljoprivrednih e, površina i općenito zemljišta, a to je nešto jako loše. Vi ste govorili o direktnim plaćanjima, kod direktnih plaćanja me jako zanima vaša procjena što se događa da se, dakle, da se direktna plaćanja u obliku povećanja zakupa onda ide isključivo vlasnicima zemljišta natrag taj novac u džep. Drugim riječima, dakle, ta događaj da investitori kupuju ogromne količine zemljišta i onda sve poljoprivrednike ostavljaju da obrađuju dalje tu zemlju kao zakupnici. I onda onaj novac kojeg Evropska unija kroz različite direktne plaćanja daje ovim ljudima, poljoprivrednicima koji to, e, koji to obrađuju, oni zapravo kroz povećanje onda zakupa ponovno te novce vraćaju E, samom vlasniku zemlje. I sad koja je vaša procjena koliko oni de facto ti jadni poljoprivrednici zadrže od tih direktnih plaćanja i naših poticaja, a koliko se vraća ovima vlasnicima koji onda s tim novcima dalje plaćaju i kupuju nove studije, nove površine. A evo, hvala vam lijepo i da ste i meni dali riječ, hvala vam na ovoj studiji, ovom sjajnom prezentaciji. I moram reći da je taj land grabbing, to preuzimanje, otimanje površina poljoprivrednih za Europu do sad bilo nešto nepoznato. Mislili smo da se to događa samo u Africi, u nekim takvim dijelovima svijeta. Međutim, nakon ove studije koja nam otvara oči, i upozorava nas, to moramo staviti apsolutno na dnevni red svega što se u Europi događa. Jer to jeste evropska tema kao što vidimo. Vidjeli smo po ovoj studiji da moramo zapravo hitno djelovati. I sad taj pitanje podataka koje je za sada veliko problem jer su ti podaci tanki i ne možete ih dobiti. Dakle ono što nam prvo treba je da imamo transparentni uvid. U svim zemljama članicama se mora uspostaviti ko, koliko zemlje kupuje, koje pravi vlasnik i kamo to ide i gdje se mora se negdje registrirati svaki taj ugovor. Drugo zanimljivo pitanje je kako će se reagirati, vi ste to sjajno im opisali, šta se događa de facto kada kapitalna društva koja ne kupuju tlo poljoprivredno da bi na tome oni radili, obrađivali, uzgajali i pravili hranu za sve nas, nego to koriste kao jednu mm, investiciju dugoročnu jer ne znaju kod bi investirali višak vrijednosti. Dakle, kako tu onda u tom intervenirati, kako ih tu obus, zaustaviti. Zatim ste opisali ovdje dobru situaciju u Mađarskoj i Poljskoj, gdje se isto tako preko različitih paravana lažnih vlasnika e, kupuje zemljište jer je država pokušala to zabraniti i sad ne zanima šta se tu događa i kako se to, jer postoji ipak nacionalni zakoni, sami ste rekli da su oni htjeli vlada intervenira da to spriječe, ali ipak su oni uspjeli to zaobići, prema tome kako to i dalje s tim. Dakle, zanima nas kako će se ti procesi po vašoj ocjeni dalje razvijati, koliko su oni velika prijetnja zaista i kako možemo politički djelovati protiv toga. Mislim da to nije samo stvar nacionalnih država, nego i Evropske unije, pogotovo Evropske unije, jer kao što ste ovdje pojasnili, mi zapravo doprinosimo ubrzanju tog procesa kada, ako to jest ne budemo konsekventni e, kod promišljanja kome i kako dava direktna plaćanja. Ja se sjećam onih naših dugih rasprava kad je komisija predlagala da imamo gornju granicu od 300 tisuća eura, a neki drugi su tražili da se ograniči e, to plaćanje na 150 tisuća eura gornje granice ali u svakom slučaju mi eh, de facto potičemo te procese koncentracije upravo s našim tim direktnim plaćanjima ukoliko to ne budemo gore ograničili od ozgo dali jedan plafon i na taj način zapravo još potičemo taj razvoj. Mi zato bih potaknuo a mislim molim tu i druge klubove zastupnika da se to uzme na dnevni red ozbiljno, jer to je ozbiljan problem i mislim razmišljam da od te cijele stvari napravimo jedno samo inicijativno mišljenje i da to strpamo i na naš politički dnevni red, jer to je prevažno. I mi, naš klub zastupnika bi apsolutno podupro da se primimo tog posla, jer to je toliko zanimljivih podataka i takva jedna ozbiljna prijetnja da to moramo staviti na svoj politički dnevni red i napraviti jedno samo inicijativno mišljenje. Hvala. Pani poslu Hojbuš. Ja, gospođa Hojbuš. E, gospođa Hojbuš, hvala lijepo. Mene ova studija jako razveselila. Vi ste o različitim vremenima, raz, različitih aspekata taj problem osvijetlili, šta ih motivira, šta se događa, kako to ide i iz toga izvukli različite pametne preporuke za Europsku uniju i u neku mjeru ocrtali opcije koje se nama ukazuju u Europi za djelovanje. Jer doista taj slobodni promet, dakle prodaja, kupoprodaja, tla, zemljišta, poljoprivrednih površina je nešto što u skladu sa našim europskim slobodama ne smijemo zabraniti i ne možemo ograničiti. Međutim, kad pogledamo kako to vodi i kad pogledamo šta ko radi zbog toga, onda vidimo da to dovodi do ogromnih problema. Prema tome mi moramo biti vrlo koherentni, vrlo povezani, dakle i zajedničku Europi dati jedan pravni okvir da takve stvari spriječimo. Ja zapravo imam beskonačno puno pitanja, ali evo ograničit ću se na dva ili tri. Dakle, još jedanput mogućnost što možemo učiniti. Vi ste još jedan e, ukazali na nekakve dobrovoljne smjernice u tom svom, da kažemo, preporuke, da tako kažemo, kako bi se moglo nešto djelovati. I sad šta bi u, kako bi u Europi mogli opće u javnosti promovirati te smjernice i da se to primi. Koliko sam vidim, 125 zemalja je potpisalo te smjernice i preporuke, ali to ne znači da 125 zemalja u svijetu i provodi te smjernice u smislu protiv koncentracije zemljišta i otuđivanja njegovog ishodišne namjene poljoprivrednog zemljišta. Onda ste govorili o ovoj površini, dakle matrici površina u kojem riječ je o 4,3 milijuna hektara E, površina poljoprivrednih i mislim da je ta u toj kontroli zemljišta mislim da Ukrajina tu uopće nije obuhvaćena još ali ste prije toga rekli da ima jako puno malo podataka jer vam puno tog fali i sad mene zanima jeste razmišljali o kojem vremenu do čega možete doći, u kojem vremenu će se što događati i u kojem vremenu se do sada događalo. Naime, jeste gledali da li je to nakon one velike krize svjetske E, počelo se pojačano događa da ovi svoje novce preusmjeravaju i reinvestiraju u zemlju ili je to već jedan fenomen koji duže trajao i kako se ubrzava ili ne. Zatim, vi ste nam ovdje pokazali koliko e, malih farmi, odnosno koliko poljoprivrednih gospodarstava kontrolira koliko obradevih površina. I sad vi ste rekli 3% kontrolira 50% površina a to su uglavnom veliki, nije nam jasno da li su to, vi ste govorili o velikim pogonima, da li su to evropski investitori ili su to poljoprivredni holdinzi ili su to zaista potvrđeni podaci ili su to vaše procjene. To bi nas jako zanimalo struktura ovih koji upravljaju najvećim površinama. Gospodin Deboš, hvala lijepo, hvala vam na ovoj prezentaciji. Mislim da je ovo tema kojom se trebamo više baviti. Ali jeste li vi već razmišljali i ocijenili posljedice najvećeg preuzimanja zemljišta koje se dogodilo u Europi? A to je naime bio socijalizam koji je oteo vlasništvo poljoprivredne zemlje seljacima. I mi dan danas još patimo od tog oduzimanja zemlje iz doba socijalizma i osjećamo te posljedice i dan danas. U Njemačkoj imamo jako strog zakon koji nam ograničava svaki promet zemljištem kao nekretninom. Iako ne možemo naravno spriječiti kupnje i prodaje različitih zemlje poljoprivrednih površina, pa tako i dolazi do različitih koncentracija. Primjerice došlo je do takvih ogromnih koncentracija u jednoj ruci vlasništva u Mecklenburg-Vorpommern, isto tako bivše istočno Njemačkoj saveznoj zemlji. Mene je prestrašilo ovo što ste pričali da u Rumunjskoj recimo um, mala poljoprivredna e, domaćinstva do 5000 e, do 500 hektara ne dobivaju nikakvih e, nikakve plaćanja. Kod nas i mali, najmanji farmeri dobivaju plaćanja i subvencije. Dakle, čak oni do 30 hektara dobivaju poseban dodatak, onda drugi dodatak dobivaju oni sa posjedima do 46 hektara, to je ipak oko 2000 eura koje ta mala poljoprivredna domaćinstva dobivaju dodatno i to se naravno pozitivno odražava na njihov život i poslovanje. U Bavarskoj nema čak ni tako jako malih, ali sam bio u Tiringi isto bivšoj istočnoj Njemačkoj, pogledao sam tamo novo nastale pogone, recimo na stočarsku farmu od 3500 hektara i više od 800 krava koliko imaju. I kad vidim da 261 je vlasnik tog tog ogromnog pogona koji su zajedno to sve izgradili. Onda ispadne da po glavi vlasnika ne otpada niti ti krave. To je jedna takva uspješna kooperacija. I to treba uzeti u obzir jer to nije normalan velik pogon, nego 262 mala seljaka koji zajedno E, su osnovali to, iz, objedinili se, izgradili te štale, kupili te krave i to zajedno gospodare time. Dakle, tu treba drugčije onda reagirati sa plaćanjima i subvencijom. Sad, ako mi uvedemo tu jednu gornju granicu, mi smo se u Njemačkoj više odlučili za ta dodatno plaćanja, ne za gornju granicu i mislimo da se e, model sa gornjom granicom može na razno razne načine zaobići ako naprave pravno falšne, lažne podjele, na oko podjele tog velikog pogona, tako da onda imate puno malih, a de facto ide sve u isti džep. Znači to se pravnim putem isto može zaobići i izigrati. Onda recimo ovo vaš prijedlog da se napravi zajednički evropski observatori za promatranje tih situacija i pokušaj da se prikupi na jedno mjesto jedna baza podataka o svim vlasnicima svih zemljišta. Mislim da to baš nisam veliki prijatelj otvaranja novih tijela u Europi, ali mislim da imamo već tijela koja bi to moglo tu zadaću preuzeti i mogli bi onda doći do zaključka recimo da i e, zemlje članice napokon, dakle mi mi mogli pomoći da shvate šta se dogode i da nam zaista dostavljaju podatke kako bi tu onda doista imali ažurirane podatke i vidjeli šta se u kojoj članici događa i gdje veliki kapital ulazi i na koji način pokušava nešto kupiti i kamo idu ti razvoj Europi dobrom ili lošem smjeru. Ja bih pa- Hvala. sada bi vas htio nešto pitati. Zapravo, htio bi da ipak se osvrnemo na problem u Rumunjskoj, jer nisam siguran da mala poljoprivredna gospodarstva nemaju nikakvu potporu. Mislim da to nije točna informacija, te bi se trebali vratiti na to sada, gospodine Buda. Mi možete govoriti o tome kasnije, ali najprije gospodin Tarabela. Puno hvala gospodine predsjedniče, puno vam hvala što vam mogu razjasniti ovu situaciju u e, Rumunjskoj. Dakle, činjenica je da mala gospodarstva dobivaju potpore u Rumunjskoj, to nema nikakvih problema i taj fenomen je, e, e, znači ovaj problem, fenomen problematični o kojem su govorili naši današnji izlagatelji, koncentracije zemljišta koje su u rukama samo nekoliko vlasnika, to su zapravo stvarne situacije koje da u Rumunjskoj nažalost postoje E, postoje neke libanonske ulagačke skupine koje ulažu e, u naše zemljišta, ali to je problem također i u cijelom svijetu. Kada govorimo o izravnim plaćanjima, ona ne dolaze do malih poljoprivrednika, zato što bi oni trebali e, biti ti koji iskorištavaju te E, te potpore, nego dolaze u ruke velikih e, zemljoposjednika. I zato bismo trebali prilagoditi europsku politiku kako, bismo, kako ne bismo sve to prepustili e, tržišnoj regulaciji i kako bismo mogli na razini zakona to bolje regulirati jer ne želimo zapravo gubiti zemlju pod vlastitim krovom. Mi želimo nastaviti plaćati našim poljoprivrednicima kako bismo očuvali e, taj e, tradicionalni e, oblik iskorištavanja zemljišta. Ne želimo da zemljište dođe u druge, odnosno strane ruke. Moramo odmah djelovati ovdje sada u parlamenta kako bismo se suočili s tim problemom. U redu. Ako sam dobro shvatio, dakle, mali poljoprivrednici ipak dobivaju potpore. Sada gospodin Terabela. Hvala. Evo, vrlo rado ću odgovoriti nakon gospodina Desa, jer 45. godine Europa je podijeljena na dva dijela. U, za vrijeme komunizma je došlo do oduzimanja zemljišta, ali danas Imamo jedinstvenu Europu, demokratsku Europu i kapitalizam je taj koji dovodi do otuđivanja zemljišta u Europi, u Africi, u Južnoj Americi i svugdje drugdje, dakle i u Europi. Problem postoji i u Rumunjskoj. To je sigurno zemlja u kojoj će se proizvodnja povećati jer imaju veoma plodno zemljište i samim tim će se povećati i produktivnost od toga zemljišta, a to je nešto što privlači investitore, ali ide na uštrb malih poljoprivrednika. U Belgiji, na primjer, kada manji poljoprivrednici za prestati svoju aktiv, prestati obavljati poljoprivrednu aktivnost, u tom slučaju velika poljoprivredne tvrtke preuzimaju ta zemljišta. Moje pitanje je vrlo jednostavno i gospodin Poš je govorio o tome. Imamo mehanizam raspodjele pomoći, naravno e, utvrđivanje pragova za te potpore nije bilo najbolje. Sjećam se da smo govorili o 200.000 tisuća eura sa E, malim izmjenama, no međutim na plenarnom zasjedanju je naš prijedlog odbijen e, jer mnogi nisu htjeli bolju raspodjelu, ali zar ne mislite da sada kada imamo e, kapitalizam bez ikakvih pravila, kada imamo negativne utjecaje na tržište šećera, mleka, znamo da dolazi do promjenjivosti i cijena na poljoprivrednom tržištu što dovodi do većeg rizika za sve one koje želi ulagati u poljoprivredno tržište, na primjer cijena tone pšenice od 150 eura je takva da nije nužno imati dodatnu pomoć. Ne moramo davati dodatnu europsku pomoć onim tržištima koja dobro funkcioniraju. Ali ukoliko E, na primjer e, e, dođe do poteškoća na tom tržištu, kao što je to slučaj s mlijekom sada, tada treba pružati potpore. Imate li bilo kakve podatke o tome što se dešava u Brazilu, na primjer, s američkim državama koji povećavaju potporu, a mi jedini poštemo pravila svjetske trgovinske organizacije i razvajamo E, potpore od proizvodnje što zaista šteti malim poljoprivrednicima. Hvala. Za sad nemate nikakvo ograničenje, dakle ukoliko želite govoriti, možete govoriti koliko želite, ali ipak bi bilo dobro da ne prelazite tri minute, iako je moguće da govorite dvije minute. Hvala. sada želim reći nešto što je rekla gospođa Kej. Ona je govorila o nezakonitoj kupnji u Poljskoj. Jasno je da u Poljskoj imamo zakon koji štiti pristup poljoprivrednom zemljištu Poljske u odnosu na strance koji bi htjeli kupiti to zemljište. Ali, usprkos tom zakonu, znate da postoje problemi vezani uz strance koji dolaze otkupiti naše zemljište preko fiktivnih e, vlasnika i tako dalje. Vi ste govorili o 200 tisuća hektara i rekli ste u vašem izlaganju da je to fenomen koji pogađa naročito zapad Poljske. Ako je moguće, bilo bi dobro da nam kažete koje ste izvore koristili kako biste dobili te podatke. Svake godine Poljski parlament razmatra to pitanje zajedno sa e, Ministarstvom vanjskih poslova koje predaje izvješće o tome koliko stranaca je kupilo koliko zemljišta u Poljskoj. I moram priznati da svaki put kada sam prisutan za vrijeme predstavljanja tog izvješća, ministar nam govori da se radi o nekoliko stotina hektara. Vi ste govorili o 200 tisuća hektara na temelju čega ste donijeli takav zaključak? Koji je vaš izvor informacija? Gospodine predsjedniče, pogledala sam vašu studiju i vidim da u njoj nemate podatke za Hrvatsku pa me zanima kada možemo očekivati da se nam dostaviti podatke za Hrvatsku koja je evo dvije godine punopravna članica Europske unije. Pitanja koja ste otvorili u stvari po mom mišljenju su pitanja za koje su odgovorne vlade država članica prije svega jer one određuju kako će se upravljati poljoprivrednim zemljištem na njihovom teritoriju. U Hrvatskoj se dogodilo da onog trenutka kad su socijalisti preuzeli vlast odmah su promijenili Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Promijenili su ga na način da pogoduju velikim tvrtkama e, i da mala poljoprivredna obiteljska gospodarstva dovode u takvu situaciju da ona na natječajima ne mogu konkurirati. Prije svega onemogućili su lokalnoj upravi da, e, da donosi odluku o raspodjeli poljoprivrednog zemljišta i preuzeli su na državnoj razini tu ulogu. E, potom su utvrdili da je gospodarski program e, osnova po kojoj se dodjeljuje poljoprivredno zemljište, a jasno je da će uvijek velika tvrtka napraviti bolji gospodarski program nego što to može malo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. U međuvremenu se dogodilo i to da su velike tvrtke E, osnovale tvrtke kćeri. Na jednu tvrtku kćer su registrirali e, zemljište koje posjeduju, a na drugu tvrtku kćer su registrirali stoku. Na onoj tvrtci kćeri na kojoj imaju stoku prikazali su državi da nemaju zemljište, pa je država odlučila dodijeliti im zemljište direktno bez natječaja. E, ako sve to uzmemo u kontekst, vidimo da u stvari država članica temeljem svog zakona odlučuje kome će dodijeliti e, zemljište i ja smatram da sa razine Europske unije mi se moramo definirati e, da li e, se zajednička poljoprivredna politika želi bazirati na malim obiteljskim gospodarstvima jer ako želi onda je jasno da u tom smislu trebaju ići preporuke prema državama članicama da nema poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava ne bi bilo niti života na selu. I slažem se s vama kad e, govorite da ne može biti jedino gospodarski program e, preduvjet za dodjelu poljoprivrednog zemljišta. Mora se vrednovati da seljak čuva e, i prostor, da obrađuje zemlju, da čuva biološku raznolikost, da proizvodi hranu i da zbog toga što seljak živi na selu se u stvari odvija život. Zbog toga sve te faktore po mom mišljenju treba e, vrednovati, a evo, bar na primjeru Hrvatske, nemam toliko informacija o ostatku Europe, vidimo da se mala poljoprivredna obiteljska gospodarstva ne vrednuju i da ona gube utrku. E, stoga mislim da da li je pitanje e, o stranom ili domaćem velikom poduzeću i u ovom trenutku E, i relevantno jer se uništavaju mala poljoprivredna obiteljska gospodarstva i u tom smislu i mi kao odbor i Europska unija treba reagirati. Hvala lijepo. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ja, ich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 eine familie Dakle, jedna obitelj mora moć e, zarađivati za život i zbog toga su oni pogoni koji smo imali od 17 hektara narasli na 80 hektara. Naravno, u mnogo pogona moramo im različite stvari korigirati. U Njemačkoj imamo jako dobre zakone. Kao što znate, zakon o tome koji ograničava promet nekretninama, koliko se može uzeti pod zakup, pod kojim uvjetima. I također jedan stari zakon koji potiče iz Tarske Njemačke koji govori o tome kako će biti strukturirana gospodarstva. Za mene ovaj pre prezentacija koje smo čuli predstavlja jedan dobar početak, ali mislim da možemo, mi u Njemačkoj nismo možda direktno ugroženi, ali shvaćamo situaciju unutar Europske unije i mogli bi predložiti da se u Agriju napravi jedna anketa među svim zemljama članicima kako bi mi počeli svoju bazu podataka zasnivati. Jer bez točnih podataka, bez tih osnova, mi bez toga ne možemo i bez promatranja pojedinih zemalja ne možemo intervenirati. U Njemačkoj se traže mala, mala gospodarstva, ona se potiču. Međutim, u drugim zemljama još uvijek imamo vezane premije i vezana plaćanja kao što znamo. Kod nas nema više te poljoprivredne politike. Ipak moramo od privatnih poljoprivrednika zaštititi zaštititi njihovo e, mala gospodarstva. S jedne strane, dakle, trebamo u našoj bazi podataka prikupiti konkretno podatke koliko ko ima zemljišta, zatim koliko ko obrađuje svog zemljišta, koliko je ko uzeo pod zakup, zatim koliko je ko dobivao na to različitih plaćanja. To sve moramo zapravo u našoj bazi podataka prikupiti i tek kad to budemo imali možemo govoriti o činjenicama i možemo razmisliti šta ćemo dalje na europskoj razini poduzeti i kako postati aktivni. I e, e, Hvala. Veliko mi je zadovoljstvo sudjelovati u ovoj raspravi jer govorimo o stvarnim problemima te bismo danas trebali produbiti ovu našu raspravu. Od toga ovisi i budućnost Europske unije. Dakle, o ravnoteži poljoprivrednih zemljišta, a isto to je bitno za budućnost naših poljoprivrednika. Ako budemo išli ka većoj koncentraciji, a to je prirodan pravac, e, naći ćemo se u veoma teškoj situaciji i doći ćemo do sve veće ruralne dezertifikacije. A ako budemo gubili radna mjesta, E, na poljoprivrednim e, područjima upravo zbog ove koncentracije imat ćemo poljoprivredna gospodarstva koja su velika ali na njima će raditi sve manje i manje poljoprivrednika znači moramo se boriti protiv toga moramo se boriti protiv toga da mali poljoprivrednici prepuštaju svoja poljoprivredna zemljišta velikim poduzećima a to su obično poljoprivrednici kojima je novac potreban i koji veoma često daju u zakup poljoprivredna zemljišta kako bi sebi zajamčili mirovinu. No međutim, trebali bismo pomoći poljoprivrednicima da ako žele prepustiti poljoprivredno zemljište, da ga prepuste barem mladim poljoprivrednicima koji tek započinju svoju aktivnost. I trebamo im pomoći kroz e, potpore, naročito u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Znamo da također postoji fenomen e, poljoprivrednih zemljišta koja se više ne koriste u poljoprivredne svrhe, naročito u određenim ruralnim područjima. I također moramo vidjeti koji je utjecaj e, sve većeg i većeg postojanje šuma na poljoprivrednim površinama, naročito onim poljoprivrednim površinama koje se već dugo ne koriste u poljoprivredne svrhe, odnosno ne obrađuju se. Hvala. Kada razmišljam o ovom pitanju koncentracije zemljišta, odmah mi padne na pamet e, europski poljoprivredni model i razmišljam o konkurentnosti poljoprivrede, europske poljoprivrede na svjetskoj razini. problem je tak že Hvala. Želim se zahvaliti. Raport inicijativni. Mislim da e, je ovo izvješće zaista zanimljivo i da bismo mi trebali izraditi jedno ovako izvješće. Naročito bismo trebali uzeti u obzir situaciju u Poljskoj koja se suočava sa velikim poteškoćama. Poljaci se već nekoliko godina zaista boje ovakvih praksi. Hoće li e, Poljska poljoprivredna zemljišta od 1.1.2016. godine se naći e, masovno u rukama stranaca? To je pitanje koje si svi postavljamo i to je stvarni problem, problem E, društveni problem. Osim studija koje se tiču Europske unije o promjeni vlasništva poljoprivrednog zemljišta trebamo uzeti u obzir i specifičnu problematiku zemalja Istočne Europe. Kod nas su zemljišta mnogo manja nego na zapadu Europe i to je nešto što privlači ulagače. No, međutim, lokalno stanovništvo bi htjelo biti u mogućnosti zadržati svoja poljoprivredna zemljišta i na taj način sebi zajamčiti e, produljenje gospodarske djelatnosti. Bilo bi dobro da se toga u ovom parlamentu e, izradi posebno izvješće o ovom pitanju. I ja također bih htjela znati koji su izvori informacija koje ste koristili i koje ste statistike koristili za e, oduzimanje zemljišta u Poljskoj. Hvala. Merci, euh, monsieur le président. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih se također htio zahvaliti stručnjacima koji su nam sasvim jasno predstavili situaciju u Europskoj uniji. Iz ovih izlaganja smo shvatili da postoji stvarni problem koji je rezultat naše europske politike. I vidimo da postoje ograničenja europske poljoprivredne politike. Zato se slažem sa kolegicom koja je predložila da E, izradimo izvješće na vlastitu inicijativu kako bismo razmotrili sve ove aspekte. Jer ova pitanja o kojima govorimo su ključna pitanja. Radi se o e, pitanju poljoprivrednog zemljišta koji je izvor prihoda, ali isto tako poljoprivrednim zemljištima koji e, koja se koriste u okviru e, postojećih e, propisa, a znamo vrlo dobro da naša poljoprivredna politika očigledno nije prikladna jer dovodi do prevelikih varijacija cijena i mislimo da se trebamo preispitati javne politike koje smo primijenili. Ako imamo javnu politiku koja E, traži da se pružaju potpore koje nisu vezane uz proizvodnju, ne možemo da ne očekujemo ovakvu koncentraciju e, zemljišta. Ako ne ograničimo potpore, dajemo e, sve ono što je potrebno velikim ulagačima za oduzimanje zemljišta od malih poljoprivrednika i tu se radi o financijskim aspektima Eh, i eh, vlastitim interesima velikih tvrtki. stoga danas ne smijemo više nastaviti provoditi ovakvu politiku. Zato i ja postavljam sva ova pitanja. Također bih htio znati koji je izvor informacija koje ste koristili. Jer eh, ovo su zaista bitne informacije koje moramo uzeti kao temelj za daljnju raspravu i moramo vidjeti na koji način možemo povezati gospodarsko djelovanje na e, u ruralnim područjima i moramo vidjeti da li je koncentracija zemljišta identična na svim teritorijima Europske unije kako bismo vidjeli da li e, je to prouzrokovano našom europskom politikom. Možda je europska politika dovela do takve koncentracije. Gospodine predsjedavajući, ja se nadovezujem na ono što su rekli druge kolege, da veoma brzo moramo izraditi izvješće na vlastitu inicijativu kako bismo zatražili novu politiku koja će se primjenjivati nakon 2020. godine. Hvala. Gospodin Rodega. Uh, Puno hvala. Istina je da bi ovaj projekt nam trebao omogućiti da razmišljamo o inicijativi. E, smatramo da je ovaj vaš potez itekako e, dobar, ali na temelju onoga što ste čuli od prethodnih e, govornika, bitno je znati koji su izvori podataka koje ste nam omogućili. To vam kažem zato što u nekim referencama koje ste naveli, u nekim dokumentima, e, akademskim člancima kojima raspolažimo, e, postoji recimo u jednom časopisu također i e, intervju sa rumunskim ministrom poljoprivrede. Činjenica je da institucije koje se bave tim problemima u državama članicama da, e, bi, da, da budete u kontaktu s njima kako biste dobili najbolje moguće informacije na nacionalnoj razini. Jer ako ćemo se samo temeljiti na e, člancima iz novina, rasprava će otići u drugom smjeru. Sada ću se referirati na ono što je rekao gospodin e, Des. Također e, smatram da mali poljoprivrednici u Rumunjskoj nisu dobili potpore. Jesu, dobivali su potpore e, za one koji imaju od 0,3 hektara pa na više. E, poljoprivrednici tih malih razmjera dobivaju također i dodatne potpore u okviru našeg programa za ruralnu pomoć. Na taj način želimo im olakšati ulazak na tržište. E, ja smatram da je u ovom trenutku meni, ali svima drugima bitno znati post, ima li možda komisija neka stajališta o tom izvješću i zanima nas kako, se, kako komisija gleda na ovo izvješće. I također bismo trebali znati koje je stajalište komisije općenito po pitanju prisvajanja poljoprivrednih zemljišta. S druge strane, ja smatram da je e, bitno da u vašim istraživanjima u budućnosti e, točno kažete koje su statistički moguća rješenja. Odnosno, kako ćemo uspjeti izbjeći da stranci nezakonito prispaju naša e, zemljišta? Kako možemo omogućiti lokalnim poljoprivrednicima koji žele zemljište da ga i dobiju? Smatramo da oni odigravaju jako važnu ulogu u ovom trenutku za poljoprivredu na europskoj razini i zato podržavam e, taj e, projekt nacrta izvješća na vlastitu inicijativu, ali moramo uzeti u obzir podatke institucija koje imamo na raspolaganju. Ova studija je zanimljiva. Doduše, tek smo sad čuli za nju, pa bismo trebali imati nešto više vremena kako bismo je razmotrili, ali mislim da je pitanje poljoprivrednih zemljišta nešto kompliciranije nego što mi to mislimo. Govorimo li ovdje o eksploataciji zemljišta ili o vlasništvu nad zemljištem? Ne zaboravite da je to ipak u nadležnosti država članica i u svakoj državi članici postoje zakoni koji nisu isti kao u drugim državama članicama. To nije izanalizirano u ovoj studiji. Naprimjer u Francuskoj poljoprivrednici koji su bili vlasnici nakon rata 75% zemljišta koje posjeduju danas imaju manje od 15% zemljišta na kojima rade. U 30 posljednjih, posljednjih 30 godina E, izglasani su zakoni koji su spriječili E, poljoprivrednike da zadrže vlasništvo nad velikim brojem poljoprivrednih e, površina i to su zakoni koji su zaista pozdravljeni u Francuskoj, no međutim kao što vidite oni su doveli do e, negativnih posljedica za mali poljoprivrednike. Moramo znati tko zapravo je pravni vlasnik nad zemljištem. Jesu li to individualni poljoprivrednici, jesu li to skupni poljoprivrednici, na primjer 5-6 e, poljoprivrednika koji zajedno u obitelji rade na zemljištu ili se radi o poljoprivrednim zemljištima koja se nalaze u rukama određenih tvrtki. I također moramo uzeti u obzir još jedan pojam, a to je o kojim zemljištima govorimo. Ja, govorim, ja dolazim iz jednog planinskog područja u kojima su e, poljoprivredna zemljišta, zemljišta koja se koriste samo 3 ili 4 mjeseca godišnje i e, najveći broj poljoprivrednika ima samo mala poljoprivredna zemljišta, na primjer 100 hektara zemlje i možemo se zapitati da li ta zemljišta imaju istu vrijednost kao i ona zemljišta koja se nalazi u blizini Pariza. Ja mislim da ne. Stoga moramo imati različite pravne okvire, različite socijalne okvire i različite vrijednosti za poljoprivredna zemljišta. Kao što je to malo čas rečeno, moramo također vidjeti na koji način uzeti u obzir eh, urbani pritisak eh, koji postoji u Francuskoj eh, je izgubljeno skoro površina jednog departmana poljoprivrednih zemljišta i svakih deset godina gubi Eh, ekvivalent jednog francuskog departmana poljoprivrednih zemljišta. Dakle, to sve zbog urbanog pritiska o kojem moramo također govoriti, a ako budemo govorili o svim tim pitanjima, onda moramo imati jedan eh, sveobuhvatan pristup, a ne samo pristup kojem ćemo razmatrati raspodjelu potpora u okviru zajedničke poljoprivredne politike koje imaju svoje utjecaje, ali eh, su samo jedan od aspekata. Hvala. Gospodin Dorfman. Hvala lijepa predsjedavajući, ali malo me čudi ova rasprava koju ovdje vodimo. Mislim da ako pogledamo ovo temeljna kretanja u Europi i šta se zbiva, ipak je preopasno ako odmah počnemo vikati da je došlo do preuzimanja ili otimanja velikih površina. Jer vidite, ima naravno nekih takvih poteza koji bi podviga nekih različitih investitora koji se mogu tako tako nazvati. Međutim, s druge strane, već, većina situacija u većini evropskih zemalja nije tako, nego su se čak obiteljska gospodarstva povećala. Pa recimo imamo primjer u Rumunjskoj, jako puno Talijana je otišlo u Rumunjsku gdje su oni e, kupili mala poljoprivredna gospodarstva ili čak nekoliko njih okrupnili to i postali sami seljaci na relativno velikim farmama. Je to nešto loše? Pa mislim, to isto tako dva glavna načela, mislim mi znamo koje 400 slobode su temeljna, među njima je sloboda kretanja i radnika i kapitala i robe i svega i to moramo uzeti u obzir. I ako pogledate recimo, dobro, situacija u Mađarskoj gdje je bilo tih poket e, ugovora, tih tajnih prodaja zemlje i to u redu nije baš bilo sve čisto i nisu više aktivni poljoprivrednici ostali na toj zemlji i tu bi trebali obratiti pažnju. Međutim, nije tako dramatično, mi mislimo. Ono što smatramo da je dobro u studiji, da se generalno treba istražiti koncentracija površina u poljoprivredi. I sad u mojoj zemlji Italiji bi se kad kad moglo pogledati tko su recimo, koji su onih najveća poduzeća koja imaju 3, 4, 5% tih poduzeća koji dobivaju gotovo sve subvencije jer su, kontroliraju najveći dio, uvjerljivo najveći dio površina koje postoje. To treba naravno istražiti. I naravno pod aspektom današnje, s aspekta današnje situacije, da je naime nakon velike financijske krize se uopće ne zna u šta bi investiralo, jer je prinos na bilo kakvu investiciju vrlo slab. I onda naravno sve moguće investicijske firme i razno razni brokeri, dileri, bankarske kuće i ostalo, svi pokušavaju osiguravajuća društva penzioni fondovi, sve pokušavaju naći mjesto u koje bi investirali, a čini se da je poljoprivredna površina i buduća proizvodnja hrane još najsigurnije mjesto koje će im donijeti renditu i nekakav prinos kasnije. Ne mora nužno biti negativno. Polsce Ja bih kratko želio prokomentirati ovo što je rečeno. U Poljskoj, na primjer, imamo slučajeve nizozemaca koji su dolazili uzimati i kupovali 100-150 hektara zemljišta. To su osobe koje žive u Polskoj i koje obrađuju ta zemljišta. Ako se radi o strancima koji zaista dolaze živjeti i raditi u e, Poljsku, to je nešto na što mi gledamo pozitivno. Mi smatramo da se radi o e, pozitivnoj koncentraciji, ali mi smatramo da nije dobro ako osoba zaista ne obrađuje tu površinu koju je otkupila. Gospodin Jar. Hvala lijepo predsjedavajuće. Mislim da je vlasništvo važno. I mislim to je od uvijek bila jedna sporna točka i u svakoj društvenoj politici i znamo postoje različite situacije kada se sve etatiziralo, oduzelo i kada se privatno vlasništvo seljacima uzela zemlja i kompletno podržavnila. Međutim, ne, treba ići takve ekstreme. Mislimo da treba ostati vlasništvo u vlastitim rukama, ali treba, ali to je posebna vrsta vlasništva i moramo se jako dobro pozabaviti njegovom povješću kako je to vlasništvo izgledalo i treba postojati posebni set regulacija koji će odrediti kako se to rasporedi to je pod jedan. Pod dva, ne možemo izravna plaćanje našu vrstu subvencioniranja baš okrivi za sve. I osim toga, mi znamo da će potpuno neovisno o tome da li neko ima pravo na subvencije, dobiti subvencije ili neke vrsti potpore, kupit zemlju i okrupniti to znamo, to mislim samo usput da kažemo, nije to baš jedino za sve krivo. Sad, želim još tri stvari naglasiti, ja sam vrlo zahvalan da postoji ova studija, međutim trebamo još daljnje analize ali nam onda trebaju i dobri kriteriji i načela po kojima ćemo raditi analize. Pogledajte na onoj stranici 33 imamo jako različite prikaze u ovoj studiji. Da li se sad tu radi o 5% ili 0,8, tu ima stanovitih nepreciznosti. Prema tome mi moramo kod daljnjih analiza imati bolje podatke i moramo razraditi sustav sa svim zemljama članicama da nam po istom mjerilu kriteriju aršinima ako ćete daju podatke tako da se oni jednako obrađuju i jednako stavljaju. Zatim, tu se mora i glavna direkcija Europske komisije to umiješati. Zatim, trebamo raščistiti šta je veliko, šta je malo, gdje su nam granice. Zatim, koja je uloga slobodnog tržišta u svemu tome i konkurencije. I onda ćemo eventualno doći do toga šta i može učiniti i treba učiniti Evropska unija u tom kontekstu. Ponavljam, vlasništvo je važno E, poljoprivredno tlo zemljište je posebna vrsta vlasništva, zahtjeva posebni set regulacija i s time se trebamo i povijesno pozabaviti. A inače ako se želi tu raditi jedno samo inicijativno mišljenje, jako sam za to jer mislim da bi nam to dalo novu platformu i mogućnost da u odboru, a i u plenarnom sastavu o tome dalje diskutiramo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo za... Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala na ovim izvješćima u kojima smo dobili dosta zanimljivih eh, informacija i podataka naročito vezano uz Poljsku. Želim se sada vratiti na problem koji se tiče koncentracije zemljišta. Koji su učinci ove koncentracije, a koji su dobiti? Koja je dobit e, velikih poljoprivrednih zemljišta? Za vrijeme našeg studijskog putovanja u Finskoj, Upoznali smo se s podacima koje smo dobili od Ministarstva poljoprivrede u da je 90. godine bilo 130 tisuća poljoprivrednih gospodarstava od 17 hektara i sa prometom od 1 milijarde 600 tisuća eura. A danas imamo samo 54 tisuće poljoprivrednih gospodarstava sa e, prometom od pola milijuna eura, što znači da ova koncentracija poljoprivrednih zemljišta daje manje prihode u odnosu na e, manja poljoprivredna zemljišta. Zato se možemo zapitati zbog čega raditi ovu koncentraciju zemljišta kada E, ne uzimamo, kada ne želimo proizvoditi više, niti se želimo posvetiti intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Zapravo sve činimo kako bismo ograničili poljoprivrednu proizvodnju. Tako da mi nije jasno koji je razlog da zajednička poljoprivredna politika odobri ovakvu koncentraciju. To je suprotno interesima poljoprivrednika i to je suprotno o svemu onome što radimo za očuvanje okoliša. Dakle, mislim da moramo više razmotrati ova pitanja. Koju vrstu poljoprivrede želimo imati? Naravno, postoje razlike između država članica, to je sasvim jasno, ali Trebali bismo stvoriti povoljne uvjete za male poljoprivrednike, za obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja bi onda mogla nastaviti funkcionirati. Samo još par riječi, ako mi dozvolite. Mi imamo veliki problem koji je uzrokovan nejednakosti i konkurentnosti u Europskoj uniji. Zapravo imamo dvije Europe što se tiče poljoprivrede. Jednu Europu koja je bogata, koja se nalazi na zapadu i Europu koja je siromašna na istoku Europe. Dakle, moramo pronaći odgovarajuća rješenja koja će nam omogućiti zaštitu poljoprivreda istočnog dijela Europe. Radi se o novim zemljama koje su se pridružile Europskoj uniji, jer ako otvorimo tržište zemljišta, poljoprivrednih zemljišta, ti mali poljoprivrednici više neće imati nikakvih prihoda od obrade njihovog zemljišta. Dobro, preuzima riječ gospodin predsjedavajući, samo nekoliko napomena. Veličina malih poljoprivrednih gospodarstava također varira u jednoj zemlji članici ili u drugoj i to je također nešto što moramo razmotriti. nekad da započnemo tam, če че изследването je mnogo važno, важно, тъй като земеделските se se ishodno Hvala lijepo predsjedavajući. Ja bih počela s tim da je ova studija vrlo važna. Zato što poljoprivreda poljoprivredne površine zapravo predstavljaju temelj za sve ono što se događa kasnije i u vladi i u društvu e, u tom sektoru. Dakle, što, što su odgovornosti vlade kod ovog? I što mora, mož, mogu nacionalna tijela vlasti uopće postići? Mi s jedne strane imamo investitore koji moraju negdje investirati velike novce i zato kupuju te E, površine da bi tu izvukli kasnije prihod, prinos, odnosno renditu. Međutim, što se događa sa onim površinama koje su poljoprivrednim, koje su potpuno degradirane i koje su uništene i ne mogu ništa dati nikakav urod, ni sada ni u dogledno vrijeme. Mislim da zbog toga trebamo apsolutno poduzeti inicijativu u parlamentu i napraviti samo samo inicijativno mišljenje. U Bugarskoj imamo jedan poseban zakon koji govori o tome šta se događa kad dođe do erozije poljoprivrede poljoprivrednog obradivog zemljišta. Ra, ratarske površine, recimo opće poljoprivredni uskoj za, znači kruh za puno ljudi, to je svakodnevni kruh i puno radnih mjesta. I ne može se dozvoliti da zbog radnih ili špokulacija ili loših poslovanja dođe do erozije tla. Tlo isto tako znači sigurnost za ljude u ruralnim krajevima. Mi pokušavamo koncentrirati naravno našu poljoprivredu i naša gospodarstva kako bi upravo osigurali mogućnost da budu vijalni i da prežive. Ali imamo problema naravno sa bijegom mlađih ljudi i manjih poljoprivrednika, posebno iz loših područja poljoprivrednih ili brdovitih i dijelom brdovitih predjela. Mislimo da bi tu trebala vlada intervenirati i pomoć E, sa različitim subvencijama. Mi smo imali jasno namjere u okviru i zajedničke poljoprivredne politike na koju smo se obvezali, e, u kojem smo se predviđeno kako će izgledati različite vrste plaćanja direktnih različitih subvencija, ali naravno došlo je do zloupotrebe od strane velikih, od velikih polj vlasnika. Struman beszélt, eh, Dorfman képviselő úr eh, Hvala lijepo. Vi ste govorili o mađarskoj situaciji, govorili ste o e, velikim prodajama zemljišta, fiktivnim vlasnicima, skrivenim vlasnicima i pričali ste o tome da se uopće mogućnost da se tako što napravi e, se može zahvaliti različitim pravnim E, konstruktima kojima se zaobilaze postojeći propisi, onda se takve stvari mogu realizirati. Ali mi ukazujemo da postoje zapravo i dobri temelji i zakoni u Danskoj, u Njemačkoj, u nekim u drugim zanim zemljama članicama i mi smo pokušali se tih zakona držati kod nas u Mađarskoj, ali smo svejedno dospjeli u probleme. E, mi znamo da recimo austrijski veleposjednici kupuju preko raznih paravan firmi ili fiktivnih vlasnika velike površine zemlje u Mađarskoj kod nas, a oni sami ne žive u Mađarskoj i onda ono što se recimo u Danskoj i Francuskoj dobro događalo i što je tamo funkcionira i što je tamo dobro i recimo njihov zakon o prometu e, kupo prodaje zemljišta i prometu velikih zemljišnih površina. Tamo to dobro funkcionira, ali kod nas u Mađarskoj nekako nikako da to profunkcionira jer se uspije sve nekako zaobići. Zamyka pan poslu Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Gospodin Prezentowanym badaniu za... Hvala. Ova studija je dobra studija i želim se na njoj zahvaliti. Vi ste govorili o svim onim zabrinjavajućim fenomenima oduzimanja zemljišta. Isto tako ste dali i par primjera e, spekulativne kupnje zemljišta. To je nešto što se naročito tiče istočne Europe, Poljske, Mađarske, Rumunjske. Govorili ste i o fiktivnim vlasnicima zemljišta. Radi se o osobama koji imaju poljsko državljanstvo i koji imaju pravo kupiti zemljište u Poljskoj. No, koji je tu problem? Problem je taj što su financiranje dobili od stranaca. Tom własność przenieść na te podmioty zewnętrzne. Stąd... Nakon određenog perioda u okviru kojem nije mogu, u okviru kojeg nije moguće promijeniti vlasnika, e, stranci postaju stvarni vlasnici tog zemljišta. Dakle, E, u statističkim podacima još uvijek nemamo dovoljno informacija o takvim kupnjama zemljišta. I kao što su rekli mađarske kolege, mi također imamo zakone kojima se uređuju ovakva pitanja i imamo agencije koje nadgledaju E, prodaju i kupnju zemljišta i imamo utvrđene pragove vezano uz obradivu površinu poljoprivrednog zemljišta iznad 300 hektara. Agencije za prodaju i kupnju zemljišta imaju prioritet za kupovinu takvog zemljišta. Ako netko želi kupiti poljoprivredno zemljište, mora se raditi o fizičkoj osobi. A ako neka tvrtka želi kupiti zemljište, u tom slučaju se moraju ispoštovati određena pravila, no međutim ta pravila za sada nisu sasvim jasna i e, nisu dovoljna. Mislim da se moraju popuniti pravne praznine koje postoje i mora se riješiti pitanje spekuliranja kupovine zemljišta. Jer danas se suočavamo sa ozbiljnim problemom. Europska komisija koja je čuvar ugovora tvrdi da naši nacrti zakona, dakle nacrti zakona koji imaju za cilj zaštitu zemljišta su suprotni europskoj pravnoj stečevini. Stoga mi, zastupnici Europskog parlamenta, moramo razmotrati ovo pitanje što je prije moguće. Moramo zatražiti od Europske komisije da promijeni svoj pristup, jer za sad ona djeluje u korist e, onih koji spekuliraju. Hvala još jednom na predstavljanju ove studije. Hvala. Sada predajem reč glavnoj upravi Europske komisije. Uh, hvala lijepo, predsjedavajući, hvala na mogućnosti da ovo komentiramo, makar kratko čitavu studiju. Prvo predmet kojim se bavimo, on je zapravo jedna puno šira tema nego što se ovdje uh, uspjelo prikazati. To je jedan kompleksan fenomen i treba za takvu vrst preuzimanja površina treba jednu puno dublju analizu provesti i dobiti puno više podataka od zemalja članica, a da bi se moglo o tom svim njenim kompleksnostima govoriti. Mi pokušavamo naravno doći do novih podataka i spremiti jednu opću raspravu, međutim imamo različite koncepcije ovdje ovoj studije koje smo vidjeli i onda smo vidjeli zapravo, oni su pokušali prikazati motive za taj fenomen koji se događa, a podaci koje su nam ovdje interpretirali su napravili na jedan samo fragmentirani način jer nisu imali dovoljno toga da mogu napraviti sveobuhvatnu analizu i sveobuhvatan pristup. Mislim da je inače većina podataka došla iz jedne evaluacije Europske komisije koja se već pozabavila time i razmišljala o strukturnim promjenama, a ovo što o čemu se sad govori to je zapravo jedno ubrzanje strukturnih promjena do kojih je došlo i to je isto tako bilo jedno očekivano možda u donekle fenomena, ali Eh, sad su oni nisu uspjeli, dakle žao mi je, ali u cijelosti te fenomen premijenje pre, vlasništa, vlasništava nad poljoprivrednim površinama objasniti. I e sad, bez obzira na to kako se to interpretiralo, oni stalno miješaju koncepciju samog oduzimanja i preuzimanja zemlje koja nikad nije do kraja definirana sa ovim strukturnim promjenama kod kojih je moralo doći koji su bila očekivane samo Evropskoj uniji zapravo u dve procjene učinaka i ono što smo napravili pri najnovijoj našoj reformi zajedničke poljoprivredne politike smo proveli vrlo, vrlo dubinske analize, čak i izmen Evropske unije kako djeluje, kako su povezani izravna plaćanja i sama promjena strukture vlasništva u poljoprivredi. Ali to nam još uvijek se skupa nije dalo dokaze za sve ove procese o kojima su govorili, odnosno da bi naš sustav izravnih plaćanja bio i isključivo zato odgovoran za ovo što se događa. Mi imamo specifične slučajeve u nekim zemljama članicama, ovisno o veličini, ako prelazi recimo 6000 hektara neko, gospodarstvo. Ali podaci koje imamo zapravo odgovaraju samo za 0,1% ukupno poljoprivrednih podataka, poljoprivrednih površina u Europskoj uniji. I prema tome mislimo da je jednostavno premali postotak da bi na temelju toga mogli ove zaključke donositi. Inače, ovo ovaj pitanje koncentracije samo istražuje koncentraciju na gospodarstvima većim od 100 hektara. hektara i ne govore recimo sad ne, ne idu tu u različitu diferencijaciju kultura koje se tu uzgajaju da li recimo može jedno gospodarstvo je totalno podijeljeno rima ima ne znam odio za žitarice, voće i tako dalje različite kulture kako god bilo oduzimanje zemljišta nije ovdje dovoljno dobro objašnjeno nemamo referenci koje bi nas povezali sa svim mogućim recimo motivima za to, a isto tako nije dovoljno razgraničeno od normalnih strukturnih promjena. I mislimo da to nije ono je vrlo zanimljivo i zanimljivo je da recimo u različitim zemljama članicama imamo različito zakonodavstvo i što se tiče e, tretiranja nasljeđivanja zemljišta, ali i prodaje i kako se, kako se daje pod zakup i tako dalje. Međutim, e, i zakup zemljišta u Europi ide 20 do 80% se zapravo daje pod zakup. I kad kada se mijenja recimo ograničenje direktnih plaćanja i pritom se ne uzima u obzir da je ograničenje tih direktnih plaćanja ovisi upravo e, o postojećim već gospodarstvima i većini površina ne da će se tek nakon što se ograniče moći spriječiti daljnja promjena veličine gospodarstva. Ovo kako je sada slučaj, mi ćemo uvijek imati jednu relativno nepravilnu preraspodjelu plaćanja. I kad god, i svaki pojedini, dok god ne budu sve farme iste, a to je potpuno nerealistično jer nikad neće sva gospodarstva biti iste veličine, to je potpuno jasno. Što se na kraju tiče poveznice između poljoprivrednog posla i ovog samog preuzimanja vlasništva, ni tu nemamo dovoljno dokaza da koji bi potvrdili ove navode i studije, jer mi imamo u različitim dijelovima Europske unije sasvim različite sustave. Na kraju je isto tako i populacija u ruralnim dijelovima se različito odnosi i ne možemo baš svaki bijeg sa sela e, o, pravdavati time da su ljudi ostali sa premalim ili nikakvim površinama ili nemaju mogućnosti u toj konkurenciji preživjeti. Uglavnom, s postojećim elementima zajedničke poljoprivredne politike možemo zauvijek i u nedogled raspravljati o ovim elementima, ali mislim da ćemo imati uskoro i bolje rezultate, bolje podatke, pa ćemo moći argumentiranije ovo iznijeti. U svakom slučaju, naša glavna prioritet ostaju naravno korištenje namjena zemljišta i promjena eventualno strukture, kao što je to bilo i do sada. I mi ne možemo, mi ne možemo spriječiti dakle, odlazak kapitala i investiranje u zemljišne posjede, ali to je inače fiksno vrijednosti. One prave pitanje je da li ćemo se baviti politikom dakle, javnim intervencijama, a to što se to događa ako recimo dođe do nekakvog sloma tržišta i kad govorimo koristima ili ćemo pokušati unaprijed djelovati. Ako pokušamo ograničiti transfer politika E, transfer kapitala i dalje investiranje u ovo kako je to krenulo u zemljište kao jedinu stalnu i trajnu vrijednost, mi ćemo izazvati još većih političkih problema. Mi smo već vidjeli kakvih problema to može voditi, recimo na bazi SAD-a. I to može, tamo je došlo do velikih koncentracija zemljišta. Ali smo vidjeli da se to jedina vrijednost, jedino zapravo što se moglo računati je vlasništvo zemlje, ali se nije moglo de facto računati koliki će biti prihodi. I to ipak nisu tako stalni i sigurni prihodi jer ovise o vremenu. I jedino što se na kraju pokazalo sigurnom unutar cijele poljoprivredne proizvodnje kod velikog investiranja kapitala su bili mljekarski proizvodi i mlječna proizvodnja, jer su oni naravno bili za subvencije vezani kao posebno proizvodnja od strateške važnosti, kao naravno i temeljne žitarice za kruh. Uglavnom, mi ćemo vidjeti što će se događati u budućnosti i što će nam omogućiti da uzmemo u obzir sve one izmjene i promjene do kojih je došlo u poljoprivrednom sektoru zadnjih godina, onda ćemo pokušati ove stvari malo više razjasniti. Myślę, że po Pana wypowiedzi zapewne poprosimy o Mislim da ćemo sada nakon e, ovog izlaganja zatražiti od Europske komisije da nam pošalje u pisanom obliku podatke o ovome za jesen kako bismo mogli dobro shvatiti sve argumente. naših e, Sada bih zatražio da stručnjaci odgovore na pitanja. Uh, the huge number and diversity of, of questions. It's uh, very exciting to get such feedback uh, on the report. Hvala lijepo, evo sad ću pokušati odgovoriti na pitanja i naše komentare. Da počnemo sa izvorima informacija o kojim je bilo puno pitanja. Očito e, da ste našli ovdje priložen studij, čak popis naših referenciji i naše literature kojim smo se izvora informacija, ali dobro. Da govorimo, dakle smo došli do ovih podataka o velikim, velikim kupoprodajama zemljišta. Imali smo zapravo jednu stvar koja je, dakle imamo jednu posebnu bazu podataka koju Europska komisija financira i to je zapravo ova inicijativa koja se zove um, Extra Market Research Series i tu se uglavnom imamo niz studija istraživanja o tome kako se kako se vrše kupoprodaje i kako idu stane investicije u različitim evropskim zemljama. Zatim dobili smo isto tako od Europskog gospodarskog i socijalnog odbora čitav niz mišljenja i podataka i otkad je taj EXO, mislim je dao isto tako u rad 2000 15. im je završena jedna studija koju su naručili i to je upravo bila pod naslovom land grabbing, odnosno preuzimanje zemljišta u Europi. I govorili su o tih 200 tisuća hektara u Poljskoj i to je iz tog inicijativnog njihovog EXO-ovog izvješća preuzeto. Treće bi bila glavni izvor informacija jedna knjiga koju je objavio naš institut 2013 I za tu knjigu, za tu publikaciju smo u 13 zemalja članica Evropske unije, uglavnom istočne i srednje Europe. Mi smo koristili znanstvenike lokalne koje smo sa njihovih znanstvenih institucija angažirali i mi smo im dali nalog da zajedno sa svojim organizacijama kojim stoje na raspolaganju njihovim nacionalnim prikupe podatke i sudjeluju i obrade tu situaciju za našu ukupnu publikaciju za svoju zemlju. Dakle, to je bio, što se tog tiče, mi smo im dali u nalog i to su bile neovisne znanstveni istraživači i znanstvene institucije u tim zemljama, koji su, to bio treći izvor informacija. Zatim, bilo je pitanje mogućnosti Evropske unije što da učini, kako da djeluje i prekine ta fenomen preuzimanja zemljišta. Mislim da argumenti koje mi iznosimo u studije, da se treba o cijelom o tom problemu raspravljati i razmišljati na razini čitave Europske unije. I zatim mislimo da bi e, primjere najbolje prakse trebali izmjenjivati zemlje članice, jer mi tu ukazujemo na francuski primjer gdje su imali sustav SAFE koji je kompletno regulirao prodaje zemljišta po svim distriktima i zapravo ograničio mogućnost ovakvih, da kažemo, prevelikih koncentracija. I mislim da takvi primjeri dobre prakse bi neće nevjerojatno pre, prekinuti odmah sve ove postupke koje su krenuli procese u nekim dijelovima Unije, ali ipak će pomoć razmjena takvih iskustava. Zatim, u skladu sa e, vrstom zemljišta o kojoj je riječ, on to će biti regulirano propisima. Ako je to recimo um, jedan poljoprivredno zemljište, onda zato postoje posebni propisi. Ako je to recimo jedan prostor na kojem se živi, na kojoj će biti zona izgradnje i tako dalje, to onda ide naravno dijelom i pod pohezijsku politiku, a pitanje je da li je to jedna isključivo ekonomska zona i tako dalje, ovisno o tome će se i biti, ovisiti set propisa zakonskih koji se na to se primjenjuju. Jedna od preporuka je bila da Europska komisija možda razmisli o tome da napravi sama jednu sveevropsku e, preporuku kako postupati sa takvim preuzimanjem vlasništva, a to se odnosi naravno i na šume, ne samo na poljoprivredne zemljišta, a isto tako bi obuhvaćalo i pitanje kasnije kako se to daje u zakup, onda i pod kojim uvjetima, do kojih granica i tako dalje. Onda pitanje šta rade općenito različite zemlje članice u vezi onih smjernica koje su izdane o tome kako će izgledati zakup u perspektivi u Europi poljoprivrednih zemljišta i u kojoj mjeri to oni e, implementiraju i prate. Zanimljivo da je bivši posebni zaslanik e, UN-a za pitanje hrane rekao da se zapravo u Europi smatralo da razvijeni sjever uopće ne treba primjenjivati te smjernice, nego da su one kompletno namijenjene na razvijenom jugu svijeta. Što je zanimljivo, ali ne znam šta se sad događa u Europi u vezi s tim smjernicama. Njemačka, Francuska i Nizozemska su, mislim, tu preuzeli inicijativu. I mislim da je u Nizozemskoj čak jedna platforma stvorena o tome da se vidi kako se smije, slijede i provode te smjernice ali mislim da bi to trebala i druge zemlje članice primijeniti i trebale kao jednu od naših preporuka realizirati. Zatim, primijetili smo ubrzanje upravo kod ovakvih poslova, sklapanja poslova i kupoprodaje tih zemljišta. I mi nismo mogli pratiti s obzirom na nedostatak podataka od godine do godine kako ide, baš točno, ali vidimo da je se povećalo i ubrzava zapravo taj promjena vlasništava i takvi dilovi u Europi. I vidjet ćete na stranici 21 naše studije jedan grafički prikaz kojeg smo na kojem smo se vidi da je FTA, dakle to smo isto preuzeli iz eh, Texture Marketa iz ovog niza studija istraživanja čimbenika na kojem se pokazuje da zbog inflacijskog pritiska raste cijena zemljišta, posebno je nakon onih cijena 2007. 2008. narasla. Zatim, zbog energetskih e, energetske krize, zbog e, različitih drugih faktora posljedica ove krize, e, se mijenjaju jasno i poskupljuju strahovito cijene zemljišta u čitavoj Europi i kad dolazimo do stupnje koncentracije zemljišta i ovih naših brojčanih podataka, tu vam ponovno vas mm, spominjem stranicu 24 našeg izvješća na kojoj se na temelju podataka Eurostata govori o o tome koliki su velika gospodarstva od 100 recimo hektara koji ili više koji čine 0,6 ukupnog broja gospodarstava u Europi, što znači da u tom, ovisno o sektoru, će vidjeti koje se vidjeti koja, tu vidite točno prikazano koja veličina gospodarstava dominira, ovisno o sektoru poljoprivrednom. Ja ću dati samo još nekoliko informacija. Jedan od problema koji je spomenut u ovoj prostoriji je e, pitanje podataka koji su se koristili. Zapravo ovdje imamo problem definicije aktivnog poljoprivrednika kojeg trebaju definirati države članice, stoga se nalazimo sa veoma nejednakim definicijama u Rumunjskoj. Na primjer je bilo dosta reakcija jer e, naša studija nije uzela u obzir politike koje će se financirati e, od strane država članica, na primjer Rumunske, već smo samo uzeli u obzir europski pristup. Stoga smo morali tražiti podatke koji su usporedivi između država članica. Svaka država članica ima svoje podatke koje mogu biti agregirani podaci, ali naravno moramo uzeti to u obzir. Sama definicija aktivnog poljoprivrednika je jedan od glavnih izazova sadašnje zajedničke poljoprivredne politike. Nekoliko riječi o istočnoj Europi. 2004. godine deset novih zemalja su se pridružile Europskoj uniji koje nemaju istu poljoprivrednu strukturu kao i ostatak e, zemalja. Dakle, jedan od ciljeva je definirati zajedničku politiku, a ne prepustiti tržištu e, samo reguliranje, jer na taj način ćemo doći do katastrofe. Zbog toga se moramo temeljiti na direktivi o kadastru koja nam može pomoći u rješavanju ovog problema. Ne kažem da je to jedino rješenje, ali nam može pomoći. Što se tiče neravnomjerne raspodjele izravnih plaćanja, neravnopravnosti su uvijek postojale i uvijek će postojati. Ono što mi predlažemo u ovom izvješću je e, pokušaj uravnoteženja raspodjele samih e, potpora i pomoć najranjivijim poljoprivrednim gospodarstvima. Mislim da je postavljeno dosta pitanja, naravno ne mogu odgovoriti na sva ta, te stoga samo se e, osloniti na ovo što sam do sad rekao, što je opće prirode. Bardzo dziękujemy. za Hvala. Šteta je što nismo mogli dobiti odgovore na sva pitanja. Zapravo vaša uvodna izlaganja su bila tako detaljna da smo se morali onda osvrnuti na sve probleme koji proizlaze iz takve studije. Moramo izvući i zaključke iz svih ovih informacija koje smo dobili i moramo iskoristiti onda te zaključke. Moramo pokušati odgovoriti svim, na sve potrebe E, tržišta e, i moramo iskoristiti sve instrumente koji su nam na raspolaganju. Želim se toplo zahvaliti našim e, gostima, ali ipak mislim da je ovo tema koju moramo detaljnije izanalizirati, kao što moramo izanalizirati i izvore podataka. Ponekad možemo imati izvore e, podataka iz e, znanstvenih istraživanja koje možemo citirati u određenoj studiji. No međutim, ipak moramo priznati da su svi ovi podaci podaci koji odgovaraju stvarnosti. Sigurno ćemo se još rasti na ovu temu, a sada moramo preći na sljedeću točku dnevnog reda, točka broj 12, to je izvješće o e, zootehničkim i genealoškim uvjetima za trgovanje uzgojno valjanim životinjama i predajem riječ izvjestitelju. <clears throat> Merci. Hvala. Dragi kolege, tekst na kojem radimo je bio za mene prilika da napomenem koliko je bitan uzgoj životinja za proizvodnju hrane, naročito onih koji se smatraju uzgojno valjanim, a to je bitno i za gospodarski razvoj ruralnih područja koji je stup gospodarskog razvoja Europske unije. Europska komisija ima različite direktive za zootehničke uvjete i genealoške uvjete, a sada predlaže uredbu koja će objediniti sve te propise. No međutim, ova nova uredba nije samo nešto što e, želi pojednostavniti e, propise, već Europska komisija predlaže novi način odabira pasmina koji će imati utjecaj na, uz, e, na uzgajivače i na uzgojna udruženja. Zato podržavam pristup Europske komisije, ali ipak mislim da određene stvari se moraju još promisliti. Najprije ja sam predložio da se uvedu određene definicije kao što su na primjer pasmine ili uzgojna udruženja koja sada ne stoje u uredbi. Zatim E, konkurentnost. Konkurentnost je nešto što može omogućiti e, rijetkim europskim pasminama izvoz i u tom kontekstu moramo im to omogućiti i e, pojednostavniti takvu razmenu. No međutim, kada se radi o malim pasminama, rijetkim pasminama koje su pasmine koje trebamo očuvati kako bi očuvali bioraznolikost u Europi, želim omogućiti državama članicama da odbiju e, uzgojna društva ako ta uzgojna društva e, dovode u pitanje bioraznolikost e, određene države članice. Isto tako, E, uzgojna udruženja i uzgojna poduzeća moraju moći razmenjivati i surađivati preko granično. Čini mi se da bi Europska unija trebala potaći ovakve inicijative i e, mora omogućiti interoperabilnost kako bi se različita uzgojna poduzeća e, mogla bolje razumijevati, a na taj način se daje veće povjerenje klijentu. Za sada nisam predlagao nove članke, ali sam htio privući pozornost Europske komisije na ovo pitanje. Želim biti sasvim jasan što se tiče pitanja kloniranja i dobrobiti životinja. Ne dovodim u pitanje važnost ovih pitanja, no međutim relevantnost tih pitanja u ovom tekstu koje je stručno i detaljno mi se čini e, nejasnom. E, isto tako postoje drugi propisi koji se tiču kloniranja. Zato mislim da se u ovoj uredbi ne treba govoriti o kloniranju kako bi ovaj tekst bio što jasniji i razumljiviji. E, svaki tekst treba imati svoju temu i naši građani će sigurno bolje razumjeti europsku pravnu stečevinu ako se ograničimo na neke teme. Dakle, zaključno podržavam prijedlog Europske komisije, ali također mislim da moramo uzeti u obzir gospodarske aspekte ovog sektora i akterima se mora omogućiti očuvanje specifičnosti, jačanje leadershipa i očuvanje e, rijetkih pasmina koje su odlike određenih teritorija. Želim naglasiti nekoliko specifičnosti. Ovo je jedan opći tekst, no međutim postoje određene specifičnosti za različite pasmine, naročito kada govorimo o konjima. E, Konji se ne mogu tretirati u ovoj uredbi kao i sve druge životinje zbog e, specifičnosti e, njihovih matičnih knjiga i uzgojnih knjiga. Zbog toga specifičnosti konja se ne smiju dovesti u pitanje. Europa je vodeći uzgajivač konja. Mi se nalazimo u Europi i u Europskom parlamentu moramo to uzeti u obzir i moramo očuvati raznolikost i kvalitetnu proizvodnju e, konja koje se e, temelji na e, uzgojnom upisniku. Želim se zahvaliti svim kolegama koji su surađivali na ovom izvješću, svim onima koji su mi pomogli u izradi izvješća 25. Šesti je krajnji rok za ulaganje amandmana. Bilo bi dobro da e, to dobijem na vrijeme kako bismo mogli glasovati o ovom tekstu sredinom e, devetog mjeseca. Hvala. Hvala. A sada predajem svima riječ, no međutim samo jednu minutu, molim vas. Unfortunately, Mr. Frederick Federley Nažalost je gospodin Fedeli koji je bio izvjetitelj sjeni u našem klubu zastupnika ne može biti s nama pa ću ja govoriti u njegovo ime. to je ujedno i moje mišljenje. Mislim da je izvjestitelj jako dobar posao napravio i nama se puno toga sviđa što je napisao i visoko cijenimo i cijeli kontekst u kojeg je stavio svoje izvješće. Međutim, nekoliko, nekoliko stvari koje bih ipak naglasio jer mislim da bi o njima mogli još raspravljati. Recimo kad je govorio o konjima i rekao je da konji i kopitare ne bi trebalo stavljati u isto zakonodavni akt, a zapravo ih regulirati istim propisima kao ostale e, vrste kao što su recimo svinje i tako dalje, krave, govede i tako dalje, jer oni nisu u tom smislu životinje koje se prvenstveno proizvode i za prehranu. Mislim da bismo tu možda mogli, da ćemo morati nekoliko amandmana tu uložiti da se stvari bolje razjasne. Druga stvar je funkcioniranje jedinstvenog tržišta. U cijelosti se slažemo s vjestiteljem da postoje neki stavci i neki članci u vezi kojih bi trebali dati amandmane kako bi sačuvali neke vrste i sačuvali bioraznolikost. Ali to se ne treba koristiti kao isprika za zaštitu udruženja za uzgoj pojedinih država. Mora biti slobodnog tržišta, mora biti natjecanja, mora biti konkurencije, mora biti moguće prebacivati e, materijal za uzgoj i zemlje u zemlje, germinacijske i tako dalje. To i dalje mora biti slobodno i tu mislim da bi trebalo neke stvari pojasniti. Hvala lijepo. Să avem în vedere că acest uh, raport este un raport care Puno hvala. Moramo imati na umu da ovo izvješće zapravo želi eliminirati pretjeranu birokraciju, ali istovremeno moramo imati na umu jako puno drugih stvari kao što su na primjer važnost izvoda, izvoza te također e, dobro biti e, tih uzgojno-valjanih životinja i također njihovih uzgajivača. E, smatram da je to izvješće jako dobro, ja sam jako zahvalan na njemu i u, zapravo u globalu slažem se sa svim amandmanima i svim onim komentarima koje ste nam izložili već e, tijekom e, prethodnih e, rasprava. A kada govorimo o e, ukidanju delegiranih hakata, moramo biti vrlo oprezni. Zašto? Zato što u ovom trenutku e, neki od njih mogu biti jako korisni e, i ako ih u potpunosti eliminiramo to bi moglo dovesti do kašnjenja u, u provedbi nakon usvajanja ove, ove uredbe. Kada govorimo o definiranju termina pasmine, mi smo savjetovali izvjestitelju vrlo jasnu definiciju, ali E, smo također i prihvatili definiciju koju je on dao iz nekakvih pravnih razloga, zato što je jako teško naći detaljnu i preciznu definiciju, a s druge strane pak kako bismo razjasnili E, taj termin na nekoj europskoj skali i zato smatramo da je potrebno napraviti makar neku općenitu definiciju. E, također kada govorimo o određenim programima neke države bi mogle trpjeti e, određene nedostatke odnosno posljedice, negativne posljedice. Činjenica je da je teško definirati termin pasmine i ostavlja mnogo prostora za tumačenja. Kada govorimo o matičnim knjigama, o uzgojnim knjigama. E, ovdje govorimo znači o govedima, svinjama, ovcama i kozama i kopitarima. E, govorimo općenito, e, kod nas recimo postoje u Rumunjskoj općenite matične knjige, vjerujem da to postoji i u drugim državama. I sada postoji razlika načinom na koji se upravlja tim matičnim knjigama u pojedinim državama. Kada govorimo o razrješavanju sporova u članku 14, neka nacionalna zakonodavstva su već predvidjela mehanizme za rješavanje tih e, sporova na e, specifičnim sudovima, posebnim sudovima, kao što je to predložila komisija, mi smatramo da to nije potrebno. E, kada govorimo o kopitarima, da se oni tretiraju jednom posebnom poglavlju, mi smatramo da je to također bitno. Također je bitno da razjasnimo pojam zootehnike, E, jer e, države članice drugačije tumače značenje te riječi. Zato je bitno da imamo od početka jasno značenje. Zahvaljujem kolegama koji su doprinijeli, zahvaljujem izvjetitelju i nadam se da e, će taj projekt završiti što je prije moguće. Hvala, gospodin Ozrin. Ja, ich kurz machen. danke... ja ću biti vrlo kratak. Hvala lijepo izvjestitelju na ovom njegovom naporima, ali moram se nadovezati na ono što je rekao. Načelno, je u pitanju da ne dođemo do uzgoja nečega što se u Europi zapravo ometa i ne želi, nego želimo uzgajati ono što se traži i što će se poduprijeti. Pa stoga moramo tu ili tamo negdje, uglavnom nekoj prilici objasniti, da imamo problem sa recimo gubitkom pasmina u Europi. Mislim dobro da je naš izvjestitelj o tome pisao i da je to dobro obradio jer moramo jasno biološku raznolikost E, jačati, podupirati i zaštititi pasmine koje nestaju, bez obzira kakvi bili odnosi. Zatim, pitanje zdravlja životinja kod e, uzgojenih životinja, jer mislim to je pitanje zdravlja i dugotrajnosti tih životinja, posebno kod goveda, se uopće ne stavlja u prvi plan, nego isključivo njihova mogućnost, e, dakle, isključivo performansa i učinak i rezultat su važni. Zatim, što se tiče raznolikosti, to smo već rekli, to podupiremo apsolutno, a na kraju kod završnih savjetovanja mi se možemo reći da smo kompletno suglasni sa našim izvješćem i podržavamo izvjestitelja. Hvala gospodin Agnu. Hvala lijepa. Mi govorimo o novim uredbama o udruženjima za uzgoj i to po zemljama. U nas, kod nas u Velikoj Britaniji ima više stvari koje su zanimljive. Prvo, malo je zbunjujuće da li je ova uredba o kojoj govorimo, da li je ona dozvoljava da se outsource, dakle prenese kompletan program uzgoja nekamo drugdje ili ne. Jer da li će to nekakve nove restrikcije doživjeti. Neki naši pravni stručnjaci kažu da neće biti to zabranjeno ni onemogućeno. A sad još nešto, možda je važnije, da li je dovoljno široka područje primjene za one progresivne uzgajivače, da izbjegnu recimo nekakav sukob sa programima onih ovlaštenih društava za uzgoj. Žao mi je, to je sad malo ovako komplicirana formulacija koju su mi tu pravi slušnici napisali, da vam dam primjer. Da li trebaju oni sami pojedinačni uzgojivači sebe registrirati kao čitavo društvo za uzgoj da bi moglo nastaviti u skladu s ovom uredbom raditi. Jer mi imamo recimo u Velikoj Britaniji jednu cijelu skupinu e, naših šta znam, poljoprivrednika u Yorkshireu koji su dio svojih životinja križali sa američkim životinjama i onda su dobili neke nove rase, ali pitanje je da li će ikad dobiti dozvolu za to da li smije dalje nastaviti sa takvom vrstom uzgoja u, u svjetlu ove nove uredbe. Hvala. Glavna uprava Sante, gospodin Van Guten. Yes, <clears throat> thank Hvala lijepo. Prvo hvala gospodinu Dantanu na njegovom izvješću koji pokazuje veliko zanimanje parlamenta za tu temu i to ne samo u vezi sa genetskim resursima uzgojem i genetskom raznolikošću, nego isto tako pokazuje i jedno veliko zanimanje za naš okoliš održivosti na zajedničke zapravo postav zajednički fundus genetički cijela europske unije, svih vrsta pasmina. Prvo bih htio dakle zahvaliti gospodinu Dantanu na čitavom nizu amandmana koje bi komisija mogla poduprijeti i mislimo da bi čak i popravilo tekst i bolje razjasnilo namjeru zakonodavca i zapravo komisije u sastavljanju tog prijedloga teksta. Ali mislim da i naše službe trebaju u nekim stvarima dalje razmišljati. Prvo recimo ponovno uvođenje mogućnosti da se odbije priznavanje e, različita vrsta i različite programi društava za uzgoj tih poduzeća, drugo, uklanjanje ovlasti za delegirane akte kod odluka o životinjama i održavanju različitih vrsti, zatim povlačenje velikog broja ovlasti za donošenje delegiranih akata kod adaptacije ili usklađivanja postojećih tehničkih aneksa, zatim ograničenje službenih nadzora, kontrola i na kraju isključiva aplikacija, dakle primjena nacionalnog zakona na e, sređivanjem ili razrješivanjem eventualnih sporova i sukoba. Mislimo da je vrlo bitna uska suradnja između naših europskih institucija. U svemu tome ja mogu samo ponoviti da će sve naše službe iz komisije biti i dalje na usluzi parlamentu kako bi se od nas kao suzakonodavaca mogao usvojiti taj tekst i kako bi se prije toga tijekom našeg tijela... Hvala gospodine Van Guten, predajem riječ gospodinu Dantinu koji će zaključiti ovu raspravu. Hvala. Najprije se želim zahvaliti svim predstavnicima klubova zastupnika koji su dali svoje komentare. Nadam se da ćemo naći rješenje jer zaista nam se stajališta ne razilaze. Želim samo odgovoriti kolegi Agnu. Naravno, Europa uzima u obzir raznolikost različitih teritorija. I u ovom primjeru kojeg ste vi dali, u tekstu ne postoji prepreka za primjenu takvih operacija. Kao izvjestitelj, između ostalog i odbora za okoliš, radio sam na sličnim pitanjima i pronašli smo odgovarajuće rješenje i siguran sam da ćemo ga pronaći i u ovom izvješću odbora za poljoprivredu. Htio sam malo čas naglasiti da vijeće djeluje paralelno i već sad imamo određene nacrte tekstova vijeća koje možda možemo iskoristiti kako bismo nam olakšali si olakšali rad za vrijeme trijaloga. Što se tiče pitanja delegiranih akata, mislim da ovaj tekst je prvobitno predviđao velik broj delegiranih akata. Parlament je stekao određeno iskustvo po tom pitanju i ima određene rezerve. Čini mi se da temeljni tekst može biti sam po sebi dosta jasan kako, ne, kako bi služio kao provedbeni akt. Tu postoji i jedno osjetljivo pitanje, a to je e, proširenje teksta na druge pasmine. Ovaj tekst se e, tiče samo e, goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara, a mogao bi se proširiti i na druge pasmine, na primjer na perat. Komisija je to htjela urediti putem delegiranih akata. Vijeće, je već dalo svoje mišljenje o tome i zatražilo je temeljni akt o peradima i mislim da tu postoje e, zaista e, pitanja na temelju koji bi i mi trebali zatražiti posebnu uredbu za perad, a to je mišljenje i E, izvjestitelja u sjeni. Hvala mu u svakom slučaju i na dosadašnjoj i na budućoj suradnji. Hvala, gospodine Buda, vi htje, hoćete nešto reći, samo kratko molim. Da, foarte pe scurt, domnule președinte, legat e, de ceea ce înseamnă aceste societăți de amelioare. Što se tiče e, ovih uskojnih udruženja, E, što zapravo znači kvaliteta i jasnoća informacija koje e, ta uzgojna udruženja i uzgojne organizacije nude kako bi uzgajivač e, imao jamstvo da tu životinju koju dobiva zaista odgovara podacima koji su navedeni u tim registrima tih uzgojnih udruženja? Dakle, ja govorim o osobnom iskustvu, vidjeli smo jako puno uvoza životinja kada podaci nisu odgovarali stvarnosti i kvaliteta tih e, životinja iz dokumenata je bila puno viša od onoga što je bila u stvarnosti. I zato bih htio insistirati na tom aspektu. Gospodin Dacar, samo kratko. Da, ja se slažem s kolegom Puta ono što statističari zovu tvrdim informacijama su ključne informacije u ovom tekstu. Usporedivost podataka među zemljama mora biti potpuna i mora biti pouzdana jer to je ono što daje povjerenje našim takozvanim klijentima. Kada govorite o kloniranju životinja, na primjer, to morate moći usporediti s onim što se dešava u vašoj zemlji. Hvala. Dakle, do 25.6. možete uložiti amandmane, dakle do podne. Pozivam koordinatore da ostanu na sastanku koordinatora koji će se sada održati. Ovim zaključujem prvi dio sastanka. Hvala.